Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, štovane dame i gospodo. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. We Zaista imamo pun raspored u našem jutarnjem dijelu zasjedanja stoga. Vas molim da započnemo. Ja želim otvoriti e, naš e, sastanak odbora za regionalni razvoj i počet ćemo prema našem dnevnom redu sa izvješćima, sa izvješćima e, Klujna Poka u rujnu i Sofija u listopadu. Da li je nazočan netko od kolega koji su sudjelovali na o misiji. Gospodin Van Nistelrooy, možete li kratko prikazati? Hvala vam lijepa. Evo, kratko Dozvolite da kažem da je to na neki način bilo za nas otvaranje očiju, na neki način u dvostrukom smislu, jer zaista dobro pripremljena misija, sve su informacije bile na stolu, imali smo i povjerenika, tijekom najvažnijih susreta i sastanaka, velika je to čast i e, okružen ministrima i ostalim predstavnicima i tada su i tijekom toga su pokazali da zaista se stvari mijenjaju e, tijekom ovog perioda puno toga smo saznali, dakle, prije svega u ovoj sjeverozapadnoj regiji Kluja, a neke stvari su postale potpuno jasnima. Pojasnili smo naime isto tako da članica ima mogućnosti E, upravljati bilo iz e, središnjice ili iz decentralne sustave kako bi se postigao jedan tijek. To mijenja dosta dodatnih pravila koja e, dolaze iz središnjice države koje zapravo sprečava sama tijela da daju rezultate i zbog toga smo posvetili posebnu pažnju, a s tome što to nije u našoj nadležnosti Europske unije, ipak je možda ipak jako važno da promislimo o e, dakle poljskom primjeru koji su uspjeli e, na jedno mjesto e, dovesti dakle NAC 3 spojiti u jednu e, cjelinu, dakle tijelo koje će predstavljati e, stanovnike, dakle govoriti o investicijama na istoj toj razini nakon što se e, dobiju dakle sve buduće razvojne politike. 42 cjeline koje mogu zajednički autobus otići u nacionalnu središnjicu, međutim nečin to, to je upravo disbalansirana situacija, a isto tako i mnoštvo dodatnih pravila uz zakonodavstvo, e, nije to utrostručenje, već je struko e, umnažanje tih e, pravila i to zaista izuzetno komplicirana regulativa koja je na snazi koje treba dati rezultate, a to je izuzetno teško. To je prva stvar. Druga stvar koju smo mogli uočiti, da Klujić i Napoka, zapravo predstavnici iz iz institucija i isto tako iz eh, predstavnika gospodarstva i javnosti bili su u mogućnosti na neki način dati jedan snažan poticaj novim razvojima upravo tom dijelu Rumunjske. Iz toga je vidljivo da zaista su bili u mogućnosti prevući nove, e, nove, nove investicije, Boš kao primjer u svom istraživačkom segmentu i to je zapravo e, izučavanje autonomne vožnje, autonomnog e, motora, motocikala, dakle zaista i bicikli dakle koji se osposobljavaju kroz umreživanje, ali nadam se da se još uvijek voze na tim biciklama koji su umrežni. No, e, zaista povezivanje ovih segmenata i oni rade na ovom novom programu i to je zaista jedno širok e, niz e, dakle elemenata da upravo ova teritorijalna koncentracija i svi izbori koje se čine mogu učiniti onu razlikom element i zbog toga je Kluj kao grad Kluž e, e, također identificirao ovaj pristup e, i izgradili su novi kampus izvan samog grada Kluža, a iz toga je vidljivo da zapravo lokalne i regionalne inicijative mogu utjecati zaista u iskorištavanju e, samih financijskih sredstava fondova i pospješivanju gospodarstva. To smo mogli vidjeti na licu mjesta, pa čak i u ovom prevoznom, transportnom e, segmentu, dakle cestogradnja koja je u punom zamahu, koja e, i dobiva sredstva iz kohezijskog fonda, također smo mogli uočiti te promjene u našoj misiji. E, bilo je jako dobro što smo to posjetili, nisam vidio samo izvješće misije, vjerojatno sam to propustio, ali ovo što sam sada izrekao, mislim da svi oni koji su organizirali, e, evo upravo sam ušao, pa nisam uspio pročitati to izvješće u 8.30 u odboru Eko sam morao glasovati, dakle prije 9 sati sam već počeo svoj svakodnevni rad. No, opće dojam jest e, i da je izuzetno dobra misija. Hvala lijepa, gospođo Krel. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih e, kratko željela kazati još nešto zaista izuzetno interesantna misija i putovanje, s obzirom da to nismo bili u glavnom gradu, već smo se našli u regiji i sa dakle, predstavnicima lokalne vlasti koji smo uspjeli e, razgovarati i Lambert, apsolutno se slažem s onime što je on iznio, samo jedno iskustvo koje bih e, željela iznijeti i koja mi na neki način dala za razmišljati. U Europskom parlamentu e, dakle, surađujemo van svih granica i van svih kluba. Često je ta suradnja dobra, koje puta i ne, ali vrlo često uspijevamo ovu suradnju uspostaviti upravo na našem odboru za regionalni razvoj, to je dobar primjer. Međutim, u regiji Kluž upravo sadašnja vlast sa svojim ministrima, kada se sađe sa regionalnim i lokalnim predstavnicima, a koji su nekada možda bili premijeri i kada onda međusobno e, si e, podmeću, odnosno kažu da implementacija nije bilo dobro, to možemo reći da nije od pomoći, što zapravo pokazuje na neki način da ne možemo davati upute, ali bilo bi zaista dobro kada bi se barem intenzivnije komuniciralo, e, jer bi se time i potencijali mogli sa onim sredstvima koje mi stavimo na bolje iskoristiti, a nažalost moramo kazati da se u središnici upravlja u Rumunjskoj ovim sredstvima. Naravno da bi sve skupa bilo bolje kada bi se ovo spustilo na nižu razinu, a isto tako možda bi se to moglo uključiti kao jedan komentar u samo izvješće. Hvala lijepa. Gospodin van Miltenburg. Hvala, gospođo predsjednice. Vrlo kratak komentar, ja bih e, želeo zaista izraziti svoju zahvalnost tajništvu, ali i Daniel Budi, njegovom timu, Lorenci i Klare, ali i lokalnoj pomoći koju smo dobili i na Roga kao naš politički, glavni politički savjetnik. Mislim, zaista su nam pomogli što smo imali jedan interesantno sastavljeni program. Za mene je to zaista bilo jedno sagledavanje grad poput Kluža, zaista temeljem osnova i pomoći iz Europe, oni se razvijaju tu. Izvjestitelj koji gospođa Djufrida, nažalost, nije bila s nama, jer zaista bismo onda vidjeli na licu mjesta koliko je potrebno strukturne reforme potrebno provoditi i na tržištu rada, ali isto tako i u upravljanju kao takvom, te koliko je zaista važno da imamo jednu pozitivnu investicijsku klimu, a Također, isto tako, govorimo smo o decentralizaciji i potrebi da se zaista e, građanima daje već ovlasti, a e, koji je zapravo centralizirani sustav, to moram kazati, u nekim segmentima zapravo nekompetentan, koji nije voljan provesti reforme, a isto tako imamo negativne posljedice za jednu, e, dakle, sveobuhvatnu investicijsku politiku u samim fondovima. Za mene je to bilo stvarno i zaista otvaranje očiju da vidimo kako je samo praćenje ovog misije, a vjerujem da i danas popodne ćemo zatvoriti ovo izvješće. To nije samo nekoliko godina jednom posjetiti regiju, već je da sagledavamo, da vidimo sve što možemo sagledati iz samog izvješća, te se nadam da i gospođa iz SID i socijaldemokrata da će imati e, isto tako sve one e, impute koje su potrebne za regionalni razvoj. Hvala lijepa svima koji su bili, bi to izuzetno interesantna i plodna misija. Hvala. Gospodin Vana. Hvala. I ja mogu biti vrlo kratka. U osnovi mogu se suglasiti s onime što su kazali e, i pogotovo kolegica Krel. Mm, ja sam uočila još nešto što možda još nije spomenuto, a to je koliko je velik razdor između stvarnih programa i e, ciljeva s druge strane Europa 2020. Dakle, ciljeva koje si Europska unija postavili i koji su strukturni fondovi e, trebaju ispuniti kao svoju zadaću. Primjer bi bio masovna izgradnja autocesta, a istovremeno e, imamo zapravo smanjenje željezničke infrastrukture. Tu nije bilo moguće e, dobiti jednu sadržajnu raspravu o tome zašto je to tako. Žalim što je to tako. jer mislim da ciljeve Europa 2020. su izuzetno važni u tom segmentu i svakako u programima bi morali pronaći svoj segment. Vidjeli smo programe iz zadnjeg programa iz 2007. i 2013. godine. Stoga e, možda je to bilo ograničeno vrijednosti i karaktera, što mislim da e, administrativne strukture, ono što je rečeno, mogu samo potvrditi da je to upravo tako. Gospodin Buda, molim vas vrlo kratko. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih e, želio zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj misiji. Za nas ovo je bilo izuzetno važno i korisno što smo sudjelovali u ovoj misiji, razmjenjivati iskustva, što je bio izuzetno velika dodana vrijednost e, u našim kontaktima. Bilo je važno da napomenemo i probleme, te isto tako kako se možemo u budućnosti dalje razvijeti. Želim zahvaliti svima koji su došli u klužu. Hvala lijepa. Hvala na ovim informacijama. Zaista je važno da imamo i zaključke i da imamo određene pouke koje možemo izvući. Druga je zapravo izaslanstvo bilo u Sofiji, to je bilo krajem listopada. Da li imamo nekog ko želi eh, dati prikaz ovoj musije? Hvala vam lijepa ja bih e, sa svoje strane želio se zahvaliti, gospođo predsjednice, što ste organizirali, što ste omogućili upravo ovu misiju u Sofiju za meni. To je bilo izuzetno interesantno vidjeti različite projekte koje smo iz ove e, programske razdoblja mogli e, obići, a isto tako na neki način čuti i sagledati kako se priprema bugarsko predsjedanje Europskom unijom. Jučer na odboru smo mogli čuti, a i ponovljeno je to višekratno, mislim da bugarska vlada zaista e, čini izuzetno velike napore i želi usredotočiti se na kohezijsku politiku u svom presjedanju i mislim da u mnogim točkama zaista imamo jednog vrlo snažnog partnera kako bismo zaista u tom segmentu u budućoj kohezijskoj politici imali velike korake naprijed. Interesantno je bilo vidjeti isto tako Bugarska ipak e, isto tako u glavnom gradu, ali u drugim dijelovima je država koja je na neki način izuzet, krije izuzetno visoku razinu kulturnih dobara, a kad je riječ o građevinskim projektima, projektima gradnje, tada znamo sa 100% sigurnošću da će morati arheolozi prije toga stupiti na scenu, a ja sam također sa velikim zanimanjem čula da isto tako i projekti Omnibus, svi projekti kad je riječ o arheološkim iskopinama, o očuvanju nasljeđa, dakle, troškovi ukupni su manji od 10 milijuna eura. To je izuzetno interesantno jer to nam daje za pravo da ustvrdimo kako gornja granica za infrastrukture kulturne naravi koje imamo u postupku Omnibus i koje su obuhvaćene. Želim se zahvaliti još jednom izuzetno dobro organizacije. čak i vrijeme je, nam je činilo svoju pozitivnu stranu, zaista jedna izuzetno mm, interesantna misija, interesantan put. Hvala, gospodin Van Miltenburg. Hvala. Želim se u cijelosti suglasiti sa onom što je kolegica Krel kaza, ali isto tako zahvaliti vama i tajništvu na organizaciji ovog puta. Izuzetno interesantno želim u cijelosti podržati sa onime što je rečeno, ali želim dodati, e, možda bismo mogli izvješće posvetiti i e, transportu, isto tako odboru e, za transport, jer puno toga se događa, ja sam član tog odbora, a isto tako kohezijska politika politika u realizaciji samih infrastrukturnih projekata zaista jedan dobar primjer, e, pozitivan primjer kako se stvari odvijaju na samom terenu, e, dakle dijeleći sva iskustva sa našim kolegama u odboru TRAN. Ja ću sa svoje strane učiniti i želim biti svojevrstan veleposlanik u upućivanju ove poruke. Hvala lijepa. Ako mi dozvolite, ja bih e, kazala nekoliko riječi. Prije svega želim zahvaliti tajništvu, Isto tako, zahvaliti svim kolegama koji su došli u Bugarsku. Zaista je to bio, imali smo jedno teško nevrijeme tijekom leta, ali e, lijepo vrijeme u samom posjeti. Hvala vam lijepo što ste sudjelovali, što se sudjeluje u samim dijalozima. Bilo je izuzetno važno i značajno, jer sastanci koji su počev od premijera pa sve do predstavnika lokalnih e, samopravnih jedinica, sve je to bilo jako važno i u okviru operativnih programa. Zaista plodan dijalog e, posljednjeg dana kad je bilo riječ o implementaciji sadašnjeg programskog perioda, a isto tako dobri primjeri kako se financijske sredstva i financijski instrumenti koriste u Bugarskoj. To je zaista jedan novi element e, za našu državu. Bilo je jako važno pokazati i naznačiti koliko se to prihvaća od strane samih e, predstavnika i zastupnika u parlamentu. Mislim da obje ovo misije i delegacije su jako važne za naš odbor za regionalni razvoj, jer ove dvije države koje smo posjetili su ujedno i države koje su izuzetno blize kad je riječ i bliske kad je riječ o kohezijskoj politici. Jako je važno vidjeti kako uopće na terenu funkcionira kohezijska politika, kako funkcionira u različitim državama sa različitim osnovama i različitim problemima koji iz toga proizlaze. Nadam se da će to biti plodonosno i u našem radu i u budućnosti kad je riječ o kohezijskoj politici. Ako nema drugih komentara, hvala lijepo, očekujemo izvješće iz Bugarske također, imamo izvješće iz Rumunjske na stolu, da, imamo nalazi se u našoj dokumentaciji. A sada dozvolite mi da imamo jednu kratku stanku u našem dnevnom redu. Juče smo odlučili, gospodin Van je postavio pitanje Tijekom sastavljanja dnevnog reda ja bih eh, dala riječ eh, našim kolegama u Grčkoj nakon poplave koja se dogodila. Neću otvoriti raspravu s tim u veze, ali imat ćemo mogućnost eh, raspraviti ovu temu i to tijekom sastanka koordinatora. Mi ćemo raspraviti isto tako kako sastaviti znači pitanje za usmeni odgovor tijekom plenarne sjednice. Pardon, Mirakis, molim kolege da u evo kratkom vremenu prikažete e, točno te događanje. a na... Zahvaljujem svim e, kolegama što ste prihvatili da danas možemo raspravljati o tom prijedlogu. Radi se o raspravi koju su e, zatražile gospođa Kitaki i ja kao i gospodin Van Miltenburg iz Europske pučke stranke. Prije tjedan dana došlo je do ogromne poplave, poplave kakva se događa jednom u 50 godina. Pogodila je zapadnu Atiku, Zapadna Atika je siromašno područje. To je velika tragedija za taj kraj. Za sada ima 21 osoba koja je poginula, a materijalna je šteta ogromna. Vlada je naravno donijela mjere kako bi pomogla ljudima koji su teško pogođeni i kako bi se pokušala malo sanirati situacija te kako bi se nešto učinilo za zaštitu od poplava. Istovremeno vidimo veliku solidarnost iz svih slojeva društva u Grčkoj. Molim dakle da za vrijeme sastanka koordinatora svi klubovi zastupnika donesu dogovor oko prijedloga koje će podnijeti predsjednica. Dakle, o e, pitanju za usmeni odgovor kako bismo o tome razgovarali 29. i 30. studenog. Tako smo bili postupili kako za e, požare u Portugalu, tako i za poplave u Italiji. Isto tako molim da e, parlament zatraži od Europske komisije da učini sve što može uslijedom pravila kako bi se europska solidarnost izrazila na praktičan način e, materijalom, opremom i e, pomoći u ljudstvu. Radi se o velikoj tragediji i vrlo je važno da grčki narod osjeti solidarnost koja dolazi iz Europske unije. Hvala lijepa. E, hvala svim kolegama na ovom odboru. Oni su nam, e, grčkom narodu, dali veliku potporu. Želim reći nekoliko riječi jer gospodin potpredsjednik Papa Dimulis je opisao već situaciju. Situacija je zaista teška. U Atici vidimo da je do sada e, pobrojno 22 smrtno slučaja kao rezultat te katastrofe, a brojka se može i povećati. Mnoge su obitelji uništene i e, poduzeća su također imala problema. Postoji i šteta u infrastrukturi, javnoj infrastrukturi, na primjer prilikom vodoopskrbe i mnogi ljudi nemaju pristupa čistoj vodi. A Mandra i e, Megala koje su dakle općine u Atici su među najsiromašnijima u Grčkoj. Osim toga to su jako siromašni dijelovi, a vi predlažete dakle na sljedećoj sjednici, plenarnoj sjednici o tome govorimo, da tražimo da uputimo usmeno pitanje komisiji i e, ja bih htjela da to bude ona plenarna sjednica koja će se održati krajem studenog. Također, vrlo bi važno bilo da dobijemo e, odgovarajuće financiranje kako bi Grčka imala i konkretnu dobrobit od te velike solidarnosti koje su izrazili i to bi trebalo biti e, i više nego li sam fond solidarnosti kao što je ranije bilo učinjeno e, kada je došlo bilo do elementarnih nepogoda u Italiji. Bilo bi također dobro da komisija promijeni pravila vezana za fond za solidarnost. Naime, kada dolazi do pada BDP-a u nekoj zemlji, onda bi trebalo u slučaju elementarnih nepogoda još više djelovati. Hvala dakle svim zastupnici Europskom parlamentu koji su izradili solidarnost s grčkim narodom. Hvala lijepa. samo mogu reći da ćemo na sastanku koordinatora raspravljati o prijedlogu odgovoru za usmeno pitanje koje bi se upustilo komisiji na sljedećoj e, plenarnoj sjednici. Znam da imamo potporu na plenarnoj sjednici da sve države članice mogu dio strukturnih fondova koristiti u svrhu oporavka i obnove nakon elementarnih nepogoda. To je dakle odluka koju smo donijeli i nadamo se da će grčka vlada iskoristiti tu e, pogodnost koja je na raspolaganju svim državama članicama. U potpunosti izražavam solidarnost s grčkim narodom i zaista e, nam je jako žao zbog gubitaka života i sve štete do koje je došlo i nadam se da će se Grčka moći brzo od ovoga oporaviti. Prilazimo sada na glasanje. Oprostite. Let me, let me explain you. Samo da vam objasnim. Želite uzeti riječ? Jedina razlika između vas i zastupnika koji su već uzeli riječ je bio da su oni to ranije spomenuli, oni su to tražili, govorili su sa svim predstavnicima klubova zastupnika, poslali su poruke i zato su tražili riječ. Daću sad vama riječ. Izvolite, uzmite riječ. Ne znam da li me čujete, samo izvolite. Οι καταστροφέ από τι πλημμύρε τη Δυτική Αττική στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που κόστησαν 21 ανθρώπινε ζωέ μέχρι. Atika u Grčkoj je doživjela grozne poplave, 21 smrtni slučaj i velika materijalna šteta. To je zapravo rezultat jednog e, zločina, a odgovorni za to su vlada i lokalna uprava. Grčka je vlada rekla da neće dati 100% odštetu ljudima čija je imovina uništena u tim poplavama. Čak se događalo da su automobili doplivali do eh, unutar kuća ljudi za vrijeme tih eh, poplava. A eh, grčki komunisti traže da se nepravedno nametnuta ograničenja na fond solidarnosti ukinu kad se radi o Grčkoj, te da dođe do kompenzacije za, odštetu, za štetu pretrpljenu prilikom poplava. Mi ćemo to tražiti od komisije na plenarnoj sjednici i želimo da se riješe svi problemi vezani za fond solidarnosti. Osim toga, želimo da se Europski fond za regionalni razvoj stavi na raspolaganje Grčkoj kako bi se mogla nadoknaditi šteta. Čuli smo puno solidarnosti, puno lijepih riječi. Međutim, potrebno je da se o tome raspravlja na plenarnoj sjednici i treba nam, e, e, treba nam više od samih riječi, trebaju nam dijela. Grčka komunistička partija traži da se nešto zaista napravi za ljude koji su e, pretrpjeli štetu. Hvala vama i ja ponavljam da će se danas na sastanku koordinatora govoriti upravo o tome da se uputi pitanje za usmeni odgovor koji će se raspravljati na plenarnoj sjednici. Mi smo solidarni s grčkim građanima i sva ćemo pravne mogućnosti iskoristiti kako bismo dali potporu građanima onih krajeva u Grčkoj koji su pretrpjeli ovu E, elementarnu nepogodu. Izražavam solidarnost i podršku građanima Grčke. A sada nastavljamo s devnim redom i počet ćemo s glasanjem. Izvješće gospodina Konzolina o provedbi makro strategije. Izvolite, gospodin e, Kocolino se ispričava jer je zbog hitnog problema morao otići i ne može biti na sastanku. Molio je samo da se ispričamo njegovo ime. Hvala lijepa. Prelazimo sada dakle na glasanje. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na 48. amandman odbora Envi. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni osmi. Za, protiv, suzdržani. Oprostite, moramo glasati o svim amandmanima odbora Envi. Već smo glasali o 48. Envi 50. Za, protiv, suzdržani, odbija se. NV52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. NV53. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. NV56. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni deveti. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na NV 27. Za, protiv, suzdržani usvaja se. NV 37. Za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni 10. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 63. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Envi za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 23 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. NV26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 17. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na 102. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 103. amandman za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni broj 18 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 19 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 117 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 118 to je usmeni amandman imali prigovora na usmeni amandman. Dakle, glasamo s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 20. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 21. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 130. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 22. za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 135. za protiv, suzdržani odbija se. Amandman 136. za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 140. za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 145. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 147. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 23. To je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 25. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 26. Da, idemo izravno na 26. kompromisni amandman za protiv suzdržani usvaja se. 153. amandman za oproste zajedno s usmenim amandmanom. Imali prigovora o usmenom amandmanu? Nema. Dakle, glasamo o 153. zajedno s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Amandman prvi iz uvodnih odredbi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 27. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 28 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 29 za protiv suzdržani usvaja se. 12. amandman za protiv suzdržani odbija se. Amandman 13. s usmenim amandmanom imali prigovora na usmeni amandman dobro, onda glasamo zajedno s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 30 za protiv suzdržani usvaja se. Envi 5 za protiv suzdržani usvaja se. Envi 7 za protiv suzdržani odbija se. A sada prelazimo na glasanje o izvješću u cjelini elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se i čestitamo gospodinu Kocolinu. the next, e, Sljedeći predmet glasovanja je izvješće odnosno mišljenje gospodina Hetmana o izvješću o europskim snagama solidarnosti. Želite li nešto reći, gospodine Hetman? Ne, hvala. U tom slučaju idemo izravno na glasovanje. E, počinjemo sa kompromisnim 15. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni 17 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 98 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni 18 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 102 za, protiv, suzdržan, Odbija se. Amandman 103. za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 104. za. Protiv. Suzdržan. Čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanje na amandman 104. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromisni 19. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 108. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 109. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 20. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 114. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni 21. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni 22. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 125. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 126. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 23. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 135. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 136. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 137. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 25. za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Amandman 141. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Kompromis 26. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 144. Za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo. Amandman 144. Otvaram elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 145. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 146. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Želite provjeru? 146. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 147. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 149. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman 148 osmi, odnosno on otpada. Dakle, ako je 149. usvojen, ne razmatra se. 148. za, protiv, suzdržan, odbija se. 150. za, protiv, suzdržan, odbija se. 151. za, protiv, suzdržan, odbija se. 152. za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Kompromis 27. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 157. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 158. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 159. Za, protiv, suzdržan. Odbija se. Amandman 160 za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 12. za protiv suzdržan e, čini mi se da je usvojen. Želite provjeru? Amandmana 12. otvaram elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jedan glas razlike. Amandman 162. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 13. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 163. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 164. odnosno on je povučen. Prelazimo na kompromisni amandman 28. za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo kompromisni tekst. Kompromisni amandman 28. Otvaram elektronsko glasovanje. Ispričavam se, samo trenutak. Ponovit ćemo glasovanje što se tiče ovog kompromisnog amandmana zbog tehničke pogreške. Dakle, otvaram elektronsko glasovanje o kompromisnom amandmanu 28. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A ako je ovaj amandman odbijen. Onda e, trebamo glasovati o brisanju dijela. Amandman 165. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 166. Zapravo je riječ o brisanju, tako da nećemo o njemu glasovati. Prelazimo na amandman 14. Tko je za? 14. Naprosto zato što nismo prihvatili kompromisni amandman, ne trebamo glasovati o tekstu. Amandman 14. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Želite provjeru? Elektronska provjera amandmana 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 167 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 168 za, protiv, suzdržan. Čini mi se da se odbija. Kompromisni amandman 29. Želite provjeru za 168. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jedan glas razlike. Kompromisni 29. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 171 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Jedan se ne razmatra. 175. Against. Abstentions. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 176. Za, protiv, suzdržan, odbija se. sedam Za, protiv, suzdržan, usvaja se. osam Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 179. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni 30 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 184 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Želite provjeru? Amandman 184. Otvaram elektronsko glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 31. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 32. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 190. Za, protiv, suzdržan, čini mi se da se odbija. Amandman 191. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 192. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržan, odbija se. 194 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 195 za, protiv, suzdržan, odbija se. 196 za, protiv, suzdržan, odbija se. 197 za, protiv, suzdržan, odbija se. 198 za, protiv, suzdržan, odbija se. 199 identičan je, kao i 198 koji smo odbili. 200 e, se ne razmatra, odnosno ne, e, amandman 200. za, protiv, suzdržan, odbija se. 201. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 202. za, protiv, suzdržan, odbija se. 203. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 204. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 205. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 206. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 207. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 208. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni 37. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržan, Molim vas da dignete ruku. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Želite provjeru na amandman 17. elektronska provjera. Otvaram glasovanje. They asking Zatražili su provjeru. No, there was no. Isn't the first. Ovo nije dobro. Nije dobro kada savjetnici traže provjeru. Čuo sam. Dakle, molim da to bude zadnji puta da savjetnici traže provjeru. Vi možete, ali vaš savjet ne. Apsolutno ste u pravu ne možemo prihvatiti želju za provjerom od savjetnika, ali prihvaćam e, zahtjev za provjerom od člana odbora i molila bih savjetnike da se ne javljaju za riječ. Žao mi je što to čujem. Molim vas, vodite računa o tome. E, elektronska provjera amandmana 17 zbog e, zahtjeva pučana. Otvaram elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 210. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 211. Za. Protiv suzdržan, odbija se. Amandman 212. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 33. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 217. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 218. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 219. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni 34. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 221. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 222. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 35. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 224. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 225. za, protiv, suzdržan, odbija se. 226. za, protiv, suzdržan, odbija se. 227. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 228. za, protiv, suzdržan, odbija se. 229. za, protiv, suzdržan, odbija se. 230. za, protiv, suzdržan, odbija se. 231. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Provjera. U redu. Provjeravamo 231. Otvaram elektronsko glasovanje. 231. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Hvala. Odbija se. Amandman 232. Za. Molim. Možemo li pokazati rezultat? Šest za, 30 je bilo protiv e, i nula suzdržanih. Žao mi je, bilo je prebrzo. Moramo žuriti. Amandman 232. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 233. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 234. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 235. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 236. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 237. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 238. za, protiv, suzdržan, odbija se. 239. za, protiv, suzdržan, odbija se. 240. za, protiv, suzdržan, odbija se. Uvodne izjave. Amandman 20. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 21. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni. Želite provjeru? 21. amandmana. Bilo je jasna situacija, ali provjerit ćemo 21. amandman. Otvaram elektronsko glasovanje. The vote closed. Zatvaram glasovanje. Možete li vidjeti rezultate? Da, u redu, hvala. Kompromisni amandman prvi. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis tri za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis pet za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman šesti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 45. za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 7. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 51. 51. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 59. za, protiv, suzdržan, E, mislim da se odbija. Želite provjeru za amandman 59. Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni deseti. Za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Amandman 65 za, protiv, suzdržan. Odbija se. Želite provjeru za amandman 65. elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, žao mi je moja greška. Kompromis 12. odnosno 13. Tko je za, protiv, suzdržan? Ispričavam se. Dakle, greška. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se. Sada kompromis 13. Za, protiv, suzdržan? Usvaja se. Kompromis 36. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 71. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 72. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 73. Netko je zatražio glasovanje po dijelovima. Imamo dva dijela. 73. prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio amandmana 73. za? Protiv? Suzdržan? Mislim da se usvaja. Želite provjeru? Provjeravamo glasovanje za drugi dio amandmana 73. Elektronsko glasovanje je ovima otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 74. Za. Tko je protiv? Suzdržan. Odbija se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 76. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 80. za, protiv, suzdržan, odbija se. 81. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 82. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 83. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 84. tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Amandman 85. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 86. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 87. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada prelazimo na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Yes,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 S obzirom da kasnimo, dakle, kasnimo isto tako po dnevnom redu, izuzetno kasnimo isto tako i sa razmjenom mišljenja sa povjernikom Oettingerom. Ja bih predložila da pozovemo povjernika Oettingera kako bismo evo proveli vrijeme s njim, a nakon toga, odmah nakon toga ćemo glasovati, dakle, izvješće kolegice Maletić. Hvala vam lijepa. Evo na razumijevanja možemo li pozvati povjerenika Oettingera. Dear colleagues, Štovane kolegice i kolege, dozvolite da predstavim i da dam dobrodošlicu u našem odboru za regionalni razvoj povjerenik Tengeru u okviru našeg sastanka. Mogu vas zamoliti za tišinu u dvorani. Oprostite, još jednom, mogu li vas zamoliti da razgovore vodite izvan ove dvorane? Hvala vam lijepa. Žele sam kazati da je izuzetno važno za naš odbor da se susretnemo sa povjerenikom Oettingerom jer zaista raspravljamo o budućnost kohezijske politike, raspravljamo isto tako i vremenski okvir, e, okvira samog e, za e, realizaciju sve povezane teme, povezane sa proračunom Europske unije, zato je bilo jako važno da pozovemo povjerenika. Hvala vam lijepo na vašem izdvojenom vremenu, očekujem vašu prezentaciju. Znamo da ste izuzetno zaposleni i da ćete biti izuzetno, e, dakle, znači u svom vremenu. Hvala vam lijepo. vam, gospođo predsjednice, štovane dame i gospode zastupnici, hvala lijepa na ovoj prilici što u vašem stručnom odboru e, mogu iznijeti e, daljnje razvoj proračunskih strategija i financija u budućnosti. Ja sam zaista zainteresiran učiniti to ne samo jednom i to ne u ovako kratkom vremenu, već u idućih nekoliko mjeseci koristiti priliku više puta govoriti i razgovarati s vama o kohezijskoj politici u idućem desetljeću i zaista nudim to i pojedinim klubovima da isto tako e, iznesemo ovo. Jedna rečenica vezana uz proračun 2018. godine oko 4 sata ujutro u subotu sa odborom za proračun i vijećem smo donijeli proračun za 2018. godinu. Pazili smo pri tome da u idućoj godine za plaćanja imamo dovoljno prostora kako bi svi računi koji se u kohezijskom sektoru zaista mogu biti poravnati. Ne glede tome imamo ipak jednu poteškoću s tim u vezi, dakle, s obzirom da je proračun i da okvir 2014. do 2020. godine je prekasno donesen 2013. godine u prosincu, Dogodilo se sljedeće. Razvoj se jako teško razvijao. Imamo izuzetna kašnjenja u plaćanju sredstava i zbog toga u jednom amandmane u 2017. godini nekoliko milijarde koje smo u ovoj godini trebali koristiti za plaćanja, nismo ih koristili, njih smo vratili. Zbog toga mi je bilo jako važno da se ovaj iznos poveća u idućoj godini. Ja ću učiniti sve da onaj razvoj koji smo imali od 2013. do 2015. godine, da se po mogućnosti krajem e, ovog dakle, okvira, proračunskog okvira 2020. i 2021. neće biti ponovljen. Što znači da nažalost postoji ipak e, opasnost da će se ovaj val koji nas prati dogoditi, nažalost, u većem okviru. Sada već pripremamo okvir nakon 2020. godine. Vi znate naš dokument u kojem e, smo postavili čitav niz pitanja koje su pri tome poteškoće s kojima smo suočeni. Što se tiče okvira za iduće desetljeće imamo dva, ne, odnosno dva nedostatna iznosa, dakle rupe, dvije rupe, jedna rupa s jedne strane izazvano odlaskom Britanaca u, nakon prelazne faze o kojoj razgovaramo, zapravo strukturno i fali će nam 10, 12, pa čak i do 14 milijardi eura svake godine će nam nedostati. Isto tako imamo rupu u izdacima, jer upravo u vašem cijenjenom domu e, intenzivno se raspravlja o novim zadacima koji se ili s jedne strane neće biti e, kao zahtjev postavljeni 2011. godine, 2013. godine, kada smo govorili zapravo o strukturi višegodišnjeg financijskog okvire. Navešću je primjer, a to je zadaci vezano uz migracije i izbjeglice, e, zaštita granica, kontrola na granicama. Želim navesti isto tako i pojačani europski zadatak, a to je razvojna pomoć i odgovornost tim u vezi ali isto tako i pomoć izbjeglicama u Turskoj. A tematika isto tako i e, obrambena pitanja, obrana kao takva. Kada uzmemo ova dva sklopa i kada želimo popuniti ove dvije rupe koje su se dogodile tada, nam je potrebna strategija i isto tako nam je potrebno ofenzivno savjetovanje. U ovom trenutku naša formula e, se postavlja kako ćemo zatvoriti ovaj nedostatak kroz 50% uštede i kroz preraspodjele unutar same strukture proračuna i 50% svježih sredstava a drugi manjak e, koji se događa jest kako ćemo rasteretiti države članice, stoga predlažem da imamo barem 80% potrebnih izdataka koje ćemo zamijeniti svježim sredstvima i novim sredstvima, a najviše 20% kroz preraspodjele. U ovom trenutku imamo e, pending review, dakle procjenjujemo naše programe, gledamo gdje možemo to postojati boljima, gdje su moguće uštede, gdje se mogu opravdati uštede, gdje e, možemo pojednostaviti samu regulativu i gdje možemo e, sažeti programe, spojiti programe koji u posljednjih nekoliko godina nisu e, pratili ovu koherentnost. To je upravo pripremni rad e, za naš prilog komisije koja će vaš cijenjeni dom idućeg svibnja, e, iduće godine dobiti na raspolaganje. Što se tiče politike kohezije, ja sam zaista uvjeren da je ova politika značajna a bez e, procesa ovog razmišljanja budućih koraka ne želim e, kazati ništa vezi s tim, ali različiti scenariji koje smo razvijali e, dovode nas do zaključka da kohezijska politika u idućem desetljeću će imati izuzetno važnu ulogu u europskom proračunu, a isto tako u europskoj regionalnoj politici. Jer činimo korake naprijed. Sada u ovom trenutku prekinuti kohezijsku politiku, sve ove korake koje su krenuli prema naprijed postavili bi zaista pod veliki upitnik. Ne znam da li možemo 2050. godine govoriti o kohezijskoj politici, ali moje iskustvo mi govori iz moje države dakle dolazim da 1990. počeli smo sa nacionalnom kohezijskom strategijom u Njemačkoj koja se zvala izgradna istočne Njemačke preko, dakle, do Potica je spokrena. Ciljano se e, išlo 1999. 1990. E, sa ujedinjenjem Njemačke. Imali smo uspjeh Helmut Kohl koji je obećao e, cvjetajuće područje koja će se dogoditi nije se dogodilo. Međutim, napredak je ipak uočljiv i u Dresdenu, i u Haleu, i u Jeneu, istočnom Berlinu i u Potsdamu, a isto tako i u Grlicu vidljiv je napredak iz Grlica, ja sam zaista impresioniran, to je europski grad, zaista e, istočno Saskoj, na rijeci Najse, e, granica Oter Najse, upravo bila granica hladnog rata. Kada pogledamo nov članove Europske unije i oni su od 1990. godine krenuli svojim novim putem koji je bio neovisan o Moskvi, ali 13 godina nisu bili članovi Europske unije, a sada su 13 godina u Europskoj uniji. Što drugim riječima znači i Šleskoj i istočno od e, Galica. 13 godina je živio ovaj istočni dio bez kohizija, a sada već 13 godina je u mogućnosti koristiti kohezijske programe. Da li nam potrebno još daljih 13 godina, 20 godina? Da, zaista se zalažem za e, snažni segment proračuna koji se dotiče kohezijske politike. Kako bi se smanjenja dogodila i dogodit će se, ne možemo ih zaobići, ako brojkama izrazimo, znači povećanje programa kohezije nećemo moći izvršiti. Dakle, riječ je o malim E, malim smanjenjima koji će zapravo učiniti tako mali štetu e, samom kohezijskoj politici koja će biti gotovo neosjetna. Vidjet ćete isto tako da je u vijeću, a isto tako i u Europskom vijeću, zaista se žestoko e, raspravlja o sljedećem proračunskom okviru. Postoje čitav niz država članica, dakle nije riječ o jednoj ili dvije države, šest do osam članica koji žele da komisija preuzme obavezu kako bi sljedeći proračunski okvir 1% bude prihoda bruto nacionalnog proizvoda, što znači 1% BNP. Otvoreno ću kazati, s jednim postupkom imali bismo proračunski okvir koji neće moći ispuniti europske zadatke, neće ih moći isfinancirati. Stoga moja zamolba upućena kolegama, ako dolazite iz ovih država, već spending državama kao njihovi e, zastupnici, zamolite vaše vlade i nacionalne parlamente da bi trebalo zaista izdvojiti više od 1,0% u prihodovnoj strani, dok sa rashodovne strane želimo financirati nove zadatke, a imamo još isto tako situaciju da ne želimo oštetiti postojeće stare programe. Najgori mogući scenarij bi bio kada bismo migraciju i pitanje obrane financirali na teret kohezijske politike. I kada bismo integraciju izbjeglica financirali kroz smanjenja sredstava u kohezijskim fondovima. To bi zaista značilo podjela i e, raspad Europske unije, jer zaista e, one države koje bolje koriste sredstva, Švedska, Danska, Nizozemska, Austrija, Njemačka, u skupini takozvanih better spending država, kako eto upravo taj sraz bismo spriječili, treba nam više od jedna postotka. I tada i u tom slučaju svi oni scenariji koje smo prikazali, u kojima se postavljalo pitanje a što će se dogoditi ako smanjimo sredstva za koheziju 30%, tada takvi scenariji ne bi uopće bili potrebni. Jer onda bismo možda mogli smanjenje svesti na 10 ili 12%. U ovom trenutku e, sam čuo i jedno primjerno mišljenje da kohezijska politika jest na neki način ponuda svim regijama u svim državama članicama koje treba ostati na snazi. Jer ako ćemo uzeti u obzir samo manje razvijene regije koje će biti naši budući partneri, tada će se smanjiti prihvaćenost u onim državama članicama koje više ne mogu sudjelovati u ovom programu. Njihov interes će se smanjiti na nulu i time ćemo oštetiti zapravo smjer kretanja kohezijske politike. Ključna točka, value, dodana vrijednost, ja bih želio zajedno s vama a vi tu sigurno imate više iskustva nego ja, stvoriti ovu novu vrijednost europske kohezijske politike upravo u regijama i između regija, želim da se ona dokaže i pokaže. Što se tiče prekograničnih projekata, mislim da tu nemamo nikakvih poteškoća. Isto tako kad je riječ i o infrastrukturnim projektima, kad je riječ o 3, 4, 5 država članica koje su njime obuhvaćene, isto nemamo poteškoća. Također ni kod Connecting Europe Facilities. No, postavljam sljedeće pitanje, provokativno pitanje želim postaviti. Ako već govorimo o kohezijskoj politici u Bugarskoj i ako financiramo željeznički promet između Sofije u ruralno područje, ako želimo ovo sufinanciranje iz kohezijskih fondova, postavljam pitanje da li je to dodana vrijednost. Proračunska politika bi mogla reći to bi Bugarska mogla sama, točno. S jedne strane da, ali s druge strane ne. Pravno gledano mogli bi. Međutim, kad pogledamo proračunska sredstva, vidjet ćemo da oni to ne mogu uspjeti. Zbog toga želim javno se zajasniti za pametni transfernu uniju, za jednu pametnu transfernu uniju, zaista opasan je pojam. Znam, i upravo u državama i pokrajinama iz kojih dolazim, BDP po glavi stanovnika u europskoj stanovnici prosjeku smo na 30.000 tisuća eura. U Luksemburgu smo na 90 tisuća eura po glavi stanovnika, u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj 42 tisuće, tisuće eura po glavi stanovnika, u Bugarskoj 6500 eura. 6500 eura i 90.000 eura s druge strane. Mi ćemo rastrgati Europsku uniju na taj način, uništiti europsku ideju e, upravo na temelju ovog Stoga moramo smanjiti ove razlike, ali ne tako da će se Luksemburg smanjiti, već da ćemo Bugarsku povući prema gore. A to ćemo pak uspjeti, znamo kako države članice postupaju, primjerice Rumunjska, Letonija, Estonija, Litva, mogu i druge navesti koje su u 13 godina od kada su članice Europske unije upravo kroz kohezijskim poticajima i drugim europskim instrumentima uspjeli svoju gospodarsku konkurentnost osnažiti i povećati svoj BND po glavi stanovnika i to uvelike. Ovaj proces valja nastaviti i to i u sljedećem desetljeću i to barem za još jedno desetljeće. To smatram da je nužno i potrebno. Dok toga je potrebno i Bugarskoj uputiti kohezijska sredstva, a isto tako i ova dodana vrijednost koja se mogu pronaći unutar zemlje, a koje će imati svoju dodanu vrijednost. Želim naglasiti da upravo sa ovom zajedničkom strategijom od svibnja iduće godine želimo i u vijeću uvjeriti države članice da nam upute sredstva kako bismo tu dodanu vrijednost mogli i ostvariti i samo za takve projekte. Ako želimo na europskoj razini biti učinkovitiji u našim investicijama i samo za takve programe. I još nešto na samom kraju. Ako ćemo se voditi krilaticom business as usual, onda će proračunski okvir, a time i opseg samih kohezijskih fondova e, već biti odlučen u prosincu 2020. godine. To će biti zaista prekasno. 2021. godine bi opet bila jedna izgubljena godina, jer ići nakon toga sa zakonodavstvom treba nam još godinu dana, pa ne možemo si priuštiti još jednu izgubljenu godinu. Ako želimo učiti iz grešaka koje su se dogodile u prošlosti, tada postoji samo jedan vremenski plan. Komisija će morati u svibnju iduće godine uz uzimanje obzir i Brexita i uz uzimanje obzir dakle bijelog dokumenta svoj e, višegodišnji financijski okvir, a vi biste isti dan započeli na svom radu na tom dokumentu. A i vijeće Usporedo s time je spremno sa bugarskim i austrijskim i rumunjskim predsjedništvima u uskom sam kontaktu, a možda bismo onda uspjeli prije svibnja 2019. godine, nakon godinu dana savjetovanja, imati višegodišnji financijski okvir za sljedeće desetljeće. Tada bi svi sudionici imali jasnoću i e, dakle znanstveno istraživački i segment eh, visokog školstva, svi oni koji djeluju na tržištu rada, a i naša industrija, bi imala jasan okvir. To bi bio izuzetan, značajan signal kako bi naši prijatelji, evo, naši Britanci nas napuštaju, ali istovremeno bismo imali eh, rješenje ove visoko kompleksne teme. Naravno, bit će i žestokih rasprava o svemu tome, ali ćemo se u konačnici dogovoriti, a to je višegodišnji financijski okvir za iduće deset Moram vas napustiti u 10 minuta do 11 sati jer moram voditi sjednicu u Belemonu, ali nadam se i drugim susretima u siječnju veljači jer zaista vi kao što je kolegica Kreco i Tyson u komisiju, vi ste zaista stručnjaci za kohezijsku politiku i upravo ovu dodanu vrijednost edit velju, koju sa svojim iskustvom i znanjem možete daleko bolje predstaviti. Zbog toga nam je jako važan vaše sudjelovanje uz sudjelovanje u vijeću. Hvala vam lijepa. Razumjeli smo okvir, razumjeli smo i informacije koje ste nam uputili. Znate da smo isto tako zaista stisnuti i zgusnuti u našem dnevnom redu, stoga bih eh, molio da predstavnici političkih klubova uzmu riječ eh, i zamolila bih da budu zaista kratki, jednu minutu, malo više, kako bismo mogli imati šansu čuti odgovore. Hvala. E, u ime Europske pučke stranke još jednom vam zahvaljujem. Iskoristimo sada ovaj trenutak i vaša informacija neka bude naš program. Što znači da od sada moramo naš rad i naše mogućnosti kao parlament koristiti tako da budemo vrlo konkretni tamo gdje vama to treba. Čuli smo program s pet ali ono što smo danas čuli iz vaših usta puno je konkretnije i na nekoliko različitih načina potvrđuje kohezijsku politiku za cijelu Uniju. A isto tako postavljaju se pitanja o dodanoj vrijednosti kao i većoj pripremi. Mi smo već sada e, različite elemente e, stavili na stol mogućnost izgradnje na sljedećoj plenarnoj. A komisija je već rekla da radi na učinkovitijem i pojednostavnjenijem načinu rada i većeg nadzora za sljedeće razdoblje. Trebali bismo to isto učiniti u sljedećih nekoliko mjeseci. Prema tome da ako vi date vaš okvir, onda moramo imati mogućnosti da radimo brzo. Pozitivno slušam sve ovo jer sam čuo da je komisija ovaj tjedan reka da to priprema i to svaki članak se priprema. E, također i vijeće za opće poslove se prošlog tjedna dogovorilo E, kao i pod malteškim predsjedništvom. I zapravo oni su koristili isti riječnik kao i vi kada ste govorili o kohezijskoj politici. Dakle, ne treba se ponovno napraviti iste greške, ne smije se kasniti. I e, bitno je ono što ste stavili u središte vaše višegodišnjeg financijskog okvira. Lijevo od mene sjede Jan Olbricht koji je zaista čovjek koji može brzo raditi i to progurati. Hvala, sada ime socijalista i demokrata, gospođa Krell. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovani gospodine povjereniče, bilo mi je jako drago čuti vaše izlaganje jer mogu se načelno složiti s onim što ste rekli. Nadam se da ćete biti uspješni, to govorim i u ime moje domovine. Nadam se da ćemo uspjeti staviti na raspolaganje više od 1% za proračun. E, to je jako važno jer ako imamo smanjenje od samo 15% u području kohezijske politike, već to bi značilo da se dovodi u pitanje potpora za sve regije. Doista smo zainteresirani za to i to opravdano da tražimo da budu obuhvaćene sve regije. E, iz toga proizlazi jedno pitanje. Dugo sam bila u odboru za proračun, a vi ste govorili o pitanju e, odnosno niste govorili o pitanju potencijalnog novog sustava vlastitih sredstava. Postoji li tu eventualno E, neka nova mogućnost što se tiče izvora vlastitih sredstava. E, što se tiče odbora za regionalni razvoj, e, uvjeravam vas, mi smo spremni uložiti veliki trud e, i držati se ovog plana kako bismo imali prvi trijalog prije svibnja 2019. Ali isto tako je važno da se najkasnije u lipnju podnesu novi prijedlozi koji se odnose na kohezijsku politiku, a naravno to mora i ići zajedno sa prijedlozima za višegodišnji financijski okvir. Hvala. E, gospodin Van Nistelrooy. Hvala lijepa gospodine Van Nistelrooy. E, dobrodošli povjereniče. Mislim da ste jasno rekli da moramo napraviti više smanje novca i to jest veliki izazov. Nekoliko pitanja. Prije svega, zanimalo bi me što vi mislite o uvjetovanosti. Kada vi kažete da su potrebne strukturne reforme i velika već među europskog semestra, način na koji se novac troši, dakle i makroekonomskoj uvjetovanosti tu govorite, ali povezujete i uvjetovanost s e, vladavinom prava i sa kohezijskim politikama i trošnje novca na kohezijske politike. Želim vas pitati jeste li razradili sve to? A drugo e, jest što mislite kako raditi više s manje novca ako se taj novac nekako više vrti? I posljednje pitanje, što s višegodišnjim financijskim okvirom? To je politička komisija, e, rekli ste i vi, gospodin Juncker, onda bismo višegodišnji financijski okvir trebali uskladiti e, s petogodišnjim, možda i desetgodišnjim razdobljem i onda bi se možda moglo nešto znati o tom desetogodišnjem razdoblju. Jer imamo jako čudnu šutnju kad se radi o pripremi tog razdoblja. I još imam jedno pitanje o fondovima prilagodbe jer i drugih fondova čujemo jako puno želja oko različitih fondova, trebalo bi to više razraditi. Hvala koordinatoru odbora ALDE. Sada gospodin Omarže u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Hvala povjereniče što se zalažete za koheziju. Baš kao i predsjednik Juncker koji je to rekao u Gvajani, ja sam tam, Gajanik, ja sam bio s njim tamo na konferenciji eh, najudaljenijih regija. I jako me više e, smirio predsjednik Juncker nego li predsjednik Macron. Jer sada je stvar u e, rukama vijeća, a komisija i parlament trebali bi zajedno raditi kako bi stvari krenule u pravom smjeru. Budući da imam samo jednu minutu na raspolaganju, imam samo jedno pitanje za vas da li utjecaj Brexita, je li utjecaj Brexita malo prevelik, predimenzioniran? Jer nam je jasno da odlazak Velike Britanije možda i nije toliko značajan u ovom području. A činjenica da Europsko vijeće sada iz Europske unije stvara jednostavno sindikat koji treba upravljati krizom, vidimo što kaže francuski predsjednik, a od Europske unije se stalno traži da radi više i to i tamo gdje nadležnosti nisu prvenstveno u rukama Europske unije. Traži se da Europska unija pomaže ono što je su veliki zadaci pojedinih država, a istovremeno ona zbog toga žrtvuje članak 160 i četvrti koji se bavi kohezijskim mom politikom. Pitam vas zato kako izaći iz ove kontradiktorne situacije i baš kao što je rekla kolegica Constance Grell, moramo raditi sigurno, održivo, imati vlastita sredstva kako bismo mogli e, sve učiniti za prioritete kojih ima posvuda. Hvala sa gospodin Ropena i jednu minutu. Hvala lijepa. Povjereniče, hvala vam e, što ste nam izložili vaše ideje i dali vaš pristup kao potpor u manje razvijenim e, državama. Nedavno ste bili u Litvi i tamo smo jako zanimljivo raspravljali. Mislim da je važno znati da ćemo dobiti ona sredstva koje smo predvidjeli za različite projekte. Međutim, bitno je vrlo brzo djelovati. 2019. godine održat će se europski izbori, a nakon toga će, ćemo imati novi saziv parlamenta, novu Europsku komisiju. Sve će se dakle odložiti za 2021. ili 2022. Sad smo već na kraju 2017. godine, a fondovi se tek sada počinju koristiti. Dakle, sredstva iz fondova. To se jako osjeća u onim državama koje su manje razvijene, jer europska ulaganja predstavljaju najveći dio ulaganja. Koristim dakle ovu priliku da vas zapitam kako je stoj s financiranjem e, nuklearne centrale Ignarina. Hvala, gospođa Damat. Hvala lijepa. Povjereniče, postoji tri od pet scenarija koji se predlažu kada se radi o kohezijskoj politici i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. E, u kohezijskoj politici govori se i evropski semestar i pozitivne posticaj zahvaljujući kohezijskoj politici on, kohezijska politika može se još i poboljšati, ali moramo znati da za neke zemlje to je jedina preostala ulaganja koja postoje. E, moramo nešto napraviti za kohezijsku politiku, moramo je poboljšati. Mi se zaista protivimo da e, izravno time upravlja Europska komisija jer tu više nećemo imati stup koju predstavlja teritorijalna kohezija. Moramo i dalje ostati u uvjerenju da i regije i države moraju u tome sudjelovati. A inače nismo nikakvu autokritiku čuli o članku 23. o makrouvjetovanosti. Ovo je bila prilika da ga promijenimo. Nadamo se da se strukturne fondove neće još jednom financirati iz eh, sredstava kohezijske politike jer je to jedini način za koje mnoge države mogu dobiti europske fondove. još jedna stvar vezana za fond solidarnosti. S obzirom na tragične događaje koji se događaju u velikom broju država članica, može li se eh, razmisliti o tome da se konačna e, dodjela sredstava poveća ili barem da se pospješi i može li se kvota osim toga i povećati. Hvala. Još dvije se osobe jave za riječ. Gospođa Maletić na jednu minutu, molim. E, puno hvala. Jako nam je drago da ste vi povjerenik za proračun jer jako dobro razumijete kohezijsku politiku. Za vrijeme vašeg govora rekli ste sve, to je naravno jako pozitivno bilo za kohezijsku politiku, ali također ste rekli da će biti potrebna manja smanjenja, te da ćete se pobrinuti da ne oštetite kohezijsku e, politiku tim malim kresanjima. Htio bih također reći, vi ste naglasili da nam treba jača, ne manja kohezijska politika, te da ne možemo dopustiti da imamo fragmentiran europski proračun. S obzirom da postoji s jedne strane eurozona i jedan stup, koji je predviđen za strukturne reforme imat ćemo fragmentirane europski proračune, slične prioritete ćemo financirati iz različitih proračunskih glava europskog e, proračuna, a nadam se da ćemo imati jaču e, e, kohezijsku politiku. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, Jako mi je drago što ste tako otvoreno govorili. E, to mi je uvijek drago kada na taj način govorite o kohezijskoj politici. Sve je bilo potpuno jasno i to je nešto e, što bih želio vidjeti u pristupu i drugih na visokim pozicijama. E, jasno ste rekli što mislite. Imao bih E, pitanje što se tiče vaše procjene. Govorili ste o manjcima u primicima od 10 do 14 milijardi. Potrebno je ostvariti uštede od 10%, a polovicu treba ostvariti u području regionalne politike 2,5 e, do 3 milijarde. Ali isto tako ste rekli da postoje manjkovi što se tiče izdataka. Postoje neke politike koje moramo još financirati i tu kažete da moramo imati 20% uštedu. 20% od čega? To je presudno pitanje. Jer e, ako je to to puno, onda je 20% jako velika svota. Kako procjenjujete brojke? Od čega tu trebamo krenuti? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo su dakle bila pitanja za gospodina povjerenika. E, sigurno ste već shvatili da nam treba još jedan sastanak. Nadam se da će to biti vrlo brzo u siječnju ili veljači, ali evo sada ako i kako možete molili bismo odgovore na ova konkretna pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. Siguran sam da ću u veljači moći dati konkretne odgovore na neka pitanja, a u svibnju ću morati dati i biti u mogućnosti dati detaljan odgovor. E, unatoč tome, e, s obzirom na e, komunikaciju između komisije i država članica, nastojat ću nešto reći o postavljenim pitanjima. Pitanje vlastitih sredstava. E, znate kako izgleda Montijevo izvješće. Što se tiče prihoda, želimo diversificirati izvore kako bismo imali nove izvore vlastitih sredstava i uključili dodatne mogućnosti, dvije, tri. E, tu bi trebalo reći još nešto mudro. E, mi prihvaćamo 1% od bruto nacionalnog dohotka ukoliko e, države članice povrh toga e, stave na raspolaganje dva nova izvora, recimo e, prihode temeljem ETS-a ili emisija CO2 i neke druge mogućnosti ukoliko bi to bili izvori za naš proračun. To bi značilo da države članice u odnosu na svoje parlamente kažu da zapravo iz nacionalnog proračuna nemamo veće uplate, ali bismo mogli imati dodatni izvor financiranja na taj način. E, naravno, ukoliko e, bi sve bilo u skladu sa rokovima o kojima sam govorio, onda bismo morali imati i okvir za koheziju e, i taj bi prijedlog morao doći nekoliko tjedana nakon višegodišnjeg financijskog okvira kako biste mogli onda imati dobar dio godine da razgovarate o rezultatima i donesete odluke. Što se tiče pitanja uvjetovanosti, tu postoji zapravo nekoliko pitanja. Želimo li da europski semestar i preporuke za pojedine zemlje e, koje e, bi zapravo možda trebale biti preporuke za pojedine e, regije, da možda tu definiramo prioritete za kohezijsku politiku i povlačenje sredstava. E, neke stvari govore tome u prilog, međutim stvari nisu jednostavne. Naše preporuke izrađuju se jednom godišnje, a što se tiče e, kohezijske politike trebamo jasnoću i sigurnost za nekoliko godina. A vrlo često od plana do realizacije protekne pet ili više godina. E, tu je posebno važno i pitanje vladavine prava i pitanje uvjetovanosti i međusobna poveznica. Dakle, što je sa situacijom e, ako smo zabrinuti zbog e, e, pitanja vladavine prava u nekoj državi, neovisnosti sudstva. Možemo li u toj situaciji dovesti u pitanje sredstva koja se isplaćuju? Ili pak preko ovih preporuka, ukoliko dođe do napretka na području vladavine prava, trebamo staviti na raspolaganje dodatna sredstva kao poticaj Možemo li onda e, imati neku rezervu od 10%, a e, samo 90% mogu povlačiti države članice, a ovih 10% bi se koristilo u smislu e, motivacije i poticaja u slučaju ostvarenog napretka u sklopu europskog semestra. Moj glavni problem je ovdje donošenje jednoglasne odluke. Eh, jer potrebna je većina u parlamentu i eh, većina na vijeću što se tiče recimo proračuna. Za višegodišnje financijske okvire trebamo većinu u parlamentu, ali eh, odluku mora donijeti 27 država članica, 27 ministara financija, znači jednoglasna odluka. Drugim riječima 27 šefova država i vlada plus nacionalni parlamenti koji služe kao podloga. Mogu vam tu reći da e, neki nacionalni parlamenti dobro znaju kakav je značaj europske socijalne i kohezijske politike. Postoje neki drugi pak e, koji imaju samo jedan cilj, manje od 1%. Dakle, pitanje je bolje potrošnje. Ovaj je pojam better spending, bolje potrošnje nije u redu. Bolje potrošnja je svugdje moguća. Ako kupujem poklone za Božić, ili ako može ne ja kupujemo novi namještaj ili ako gradonačelnik gradi neku cestu ili e, regionalne vlasti e, imaju određena izdvajanja i investicije. Postoje razno razni programi e, u sklopu kojih je moguća bolja potrošnja iz nacionalnog proračuna. Ako oduzmemo 50, eura od 100 eura koje, koje netko zaradi, i ako od toga e, imamo u Luksemburgu, Parizu, Minhenu, u ruralnim područjima e, izdvajanja, onda možemo e, imati veću potrošnju ako manje oduzimamo, ali ubiranje sredstava mora ići u smjeru Europe. Što se tiče teme 5, 7, 5 plus 5, E, to je pitanje na koje ću se vratiti u siječnju. Zapravo, e, Naši programi se ne donose istodobno. Kohezija, e, povezivanje Europe, Junckerov plan. Postavlja se pitanje kako to sve međusobno povezati. Kako uvesti jedinstven pravilnik i pojednostavniti administraciju koji programe mogu biti kumulativni, e, kako da potpuno jasno definiramo stvari kada imamo uzastopne programe. A što se tiče računice u svezi s Brexitom, postoje dva računa. Jedan ide na London, to je račun koji se odnosi na obveze Londona do 29. ožujka 2019 obveze prema višegodišnjem financijskom okviru do kraja 2020. a N plus 3 se odnosi na plaćanja temeljem obveza za godine nakon 2020. A onda N plus 1 plaćanja za umirovljenike, ne britanske, nego europske, a oni mogu živjeti još 40 godina. Unatoč tome, E, ipak su služili nekoliko godina i za Britance, a postoji račun koji ide na nas. Nakon prijelazne faze 10-14 e, milijardi strukturno će nam nedostajati. A ako trebamo jednoglasnu odluku, onda e, nam neće uspjeti da ostvariti da sve države pristanu nadoknaditi taj iznos. Međutim, ako Britanci odu, on, iako kažemo da moramo imati rezove, to mislim da nije prihvatljivo. I zato kažem 50-50. E, polovica rezovi, polovica nova sredstva. Zatim se postavlja pitanje kako financirati nove poslove, nove zadatke ili će doći do štete za koheziju. Ja ću uložiti maksimalan trud kako bismo ostvarili ravnotežu što se tiče novih zadataka i postojećih. Jedino ako budemo dobili nova sredstva, bit ćemo u mogućnosti financirati nove poslove. Ako ne dobijemo nova sredstva, e, onda su nam tu važniji uobičajeni zadaci. E, primjerice e, kohezija. Jer što se tiče recimo e, primjera obrane, onda tu možemo povećati sredstva ako dođe do novih sredstava. Možemo integrirati razvojni fond, a to ima smisla ako ne dolazi do određenih šteta. Tu je važna jasnoća u proračunu. Ne smijemo E, raditi na način da ako e, trebamo više sredstava da onda uvodimo rezove što se tiče obzora 2020. ili kohezije. Ja polazim od novih izdataka e, gdje će trebati novih 10 milijardi eura. 20%, znači 2 milijarde bi bile u preraspodjeli. Osim toga, što se tiče Ignaline, smatram da je to nešto što trebamo predvidjeti u sljedećem financijskom okviru. Bilo da će to biti u zasebnom programu ili će biti uvršteno u druge programe. Međutim, mora biti potpuno jasno da se to ne može sastojati samo od kohezijskih sredstava. Ako Ignalina bude u potpunosti financirana iz kohezijskih sredstava, onda će to biti igra nultog zbroja. E, za to nam trebaju ciljana sredstva i e, na ovom putu u sljedeće desetljeće. E, što se tiče isplata, one se moraju vršiti u roku. Ne smijemo imati gomilanje neplaćenih računa u Berlemonu. Međutim, avansna plaćanja, plaćanja za usluge koje uopće nisu izvršene, to smatram nije nešto što je preporučljivo. Moramo biti točni, dužnici točno plaćati i plaćati na vrijeme, ali isto tako moramo osigurati da račun pristigne prije nego što se može izvršiti plaćanje. Hvala vam lijepa i želim vam ugodan dan. Thank Hvala vam lijepa gospodine povjereniče, hvala vam što ste došli, hvala vam na uvodnom izlaganju i vrlo iskrenom razgovoru. E, radujemo se vašem ponovnom dolasku. Hvala vam lijepa. Thank you very much, colleagues. Hvala lijepa, kolegice i kolege, na razumijevanju. Bilo je zaista važno da se susretnemo sa povjerenikom Oettingerom i s obzirom svakako da želimo pokušati dogovoriti i sljedeći sastanak s njime, u okviru našeg odbora. Sada se vraćamo opet e, na glasovanje i glasujemo sada mišljenje koje je pripremila gospođa Maletić, a riječ je o izvješću e, Odbor za proračune godišnjeg izvješća o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Gospođo Maletić, želite uzeti riječ? Ne? Hvala. Prijeđemo onda odmah na glasovanje i počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržan? usvesen. se. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 41. Tko je za? Protiv? Sudržan? Odbija se. Amandman 42. Za? Protiv? Sudržan? Odbijen. 44. Za? Protiv? Sudržan? Usvaja se. 46. Za? Protiv? Sudržan? Odbija se. 48. Za? Protiv? Suzdržan? Čini mi se da je odbijen, ali dozvolite da provjerimo 48. amandman, elektronska provjera, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbije. Odbije se. Kompromisni amandman peti, tko je za? protiv, suzdržan, usvezan. se. Prelazimo sada na usmeni amandman, e, vezano uz amandman 61, e, usmeni amandman broj 1. Da li netko ima primjetbu protiv e, usmenog amandmana? Ne. Dakle, glasujemo o usmenom amandmanu broj 1, vezano uz amandman 63, koji je za, protiv, suzdržani, u se. Zajedno sa, dakle, amandman 61, 64, tko je za, protiv, Služan? E, čini mi se da je usvojen, ali dozvolite da provjerimo 64. amandman. Elektronska provjera, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Sada prelazimo na kompromisni amandman šesti. Tko je za? protiv, suzdržan, u se. 73. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada, konačno glasovanje o mišljenju, elektronskog glasovanja, otvoreno glasovanje. vote Zatvaram glasovanje. Usvojeno mišljenje. Čestitam, gospođo Maletić. Ovime smo završili naše glasovanje i sada prelazimo na prvo razmjeno mišljenje, a riječ je o izvješću Dakle, moja regija, moja Europa je naša budućnost. Sedmo izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Izvješće komisije koje je obavljeno 9. listopada ove godine i to je ključni dokument u kontekstu budućih eh, izmjena u kohezijskoj politici u sljedećem programskom razdoblju. Odbor je odlučio dakle, sastaviti inicijativu, izvješće, a isto tako vezano uz mišljenje o samoj reformi. Gospodin Marko Lan je imenovan kao izvjestitelj za ovo izvješće. Danas imamo dakle, inicijalnu razmjenu mišljenja, a ja bih riječ dala gospodinu Jelonu koji će nam predstaviti dakle, inicijalno razmišljanje vezano samo izvješće, a onda bih e, dala riječ izvjestiteljima u sjeni. Rasprava dakle, da mogućnost e, da nam daje mišljenje o e, kohezijskom izvješću, sedmom kohezijskom izvješću, a onda nakon toga i komisija. Gospodin Ivan, izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, svi znamo da je sedmo izvješće o koheziji vrlo značajno izvješće. Ima puno podataka u tom izvješću i daje velike analize europskih fondova. Ali iznad svega on se donosi u ključnom trenutku i vidjeli smo iz usta povjerenika da se sada donosi proračun i e, da je to sve vezano za kohezijsku politiku i gledamo pod kojim uvjetima se ona posljednjih godina primjenjivala. E, čuli smo danas sva pitanja, ako ne i prijetnje za kohezijsku politiku u godinama koje dolaze. Čuli smo što je rekao povjerenik Ettinger, on nas je prilično smirio i vrlo jasno govorio, međutim postoje i hipoteze prema kojima će se sredstva smanjiti. Svi znamo ipak da je kohezijska politika pokazala svoju vrijednost i da je ona neophodna u Europi. Što se pak samog izvješća Europske komisije tiče, Nažalost, nedostaju neki konkretni prijedlozi za budućnost, iako ovaj, ovo izvješće i nije bilo o tome. Radi se o zanimljivom dokumentu u kojem se navode određeni uspjesi kohezijske politike, smanjivanje razlika u nekim europskim regijima primjerice. Nedostaju i neke konstatacije koje zabrinjavaju recimo Mm, stope nezaposlenosti, onda razlike u situacijama pojedinih regija i država. I svi mi zalažemo se za to da se kohezijska politika mora nastaviti primjenjivati na sve europske regije. Povjerenik Ettinger je upravo rekao da bi to trebalo biti tako i ja kao i vi sasvim sigurno se za to zalažem. Što se preporuka tiče, potrebno je jasno ukazati da se radikalno stvari trebaju pojednostavniti. Postoji još nekoliko stvari kojim se želim više pozabaviti. Pitanje razlika unutar regija u nekim europskim krajevima Postoji džepovi siromaštva koje ili postoje ili se mogu čak pojaviti na nekim teritorijima. A isto tako u izvješću se govori o nekim regijama koje su zapravo u klopci radi e, srednjeg prihoda, a e, s obzirom na određene aspekte konkurencije, neke e, države, neke regije ne mogu možda pratiti situaciju i u odnosu na neke druge koje su eh, sada u toj srednjoj kategoriji, a situacija se u njima nešto poboljšala. U svakom slučaju mislim da ne smijemo ostati na razini opisa ili pak općenitih analiza. Kako bi ovo izvješće bilo korisno, ona mora davati vrlo jasne i precizne poruke koje će se moći čuti. Mora dati naznake o tome gdje se situacija može poboljšati, jer naravno, kao što znamo, počinje se i s reformama kohezijske politike. Europska komisija predviđa mogući način eh, razvoja kohezijskih politika recimo komplementarnost bruto domaćeg proizvoda, da se ostane na ex ante uvjetovanosti, pa zatim povezanost s europskim semestrom. A javljaju se i e, pitanja vezana za budućnost Europskog strukturnog fonda i povezanost dakle s kohezijskom politikom. Osobno mislim da je integrirani pristup kohezijskoj politici upravo jedan od razloga za njezin uspjeh. Mi se kao parlament moramo izjasniti o svim ovim pitanjima. Ja se nadam da ću zajedno s izvjestiteljima u Sjeni i drugim kolegama raditi brzo i konstruktivno na pitanjima budućnosti kohezijske politike imamo vrlo tjesne vremenske rokove. Želimo li putek tog izvješća e, ukazati na moguće smjernice i to prije nego li što Europska komisija razradi svoje smjernice. U svakom slučaju bit će mi jako drago surađivati sa svim kolegama koji to budu željeli, a siguran sam da će ih biti mnogo kako bi ovo izvješće bilo što konstruktivnije. Hvala. Hvala vam lijepa. Ja ću malo izmijeniti redoslijed sudjelovanja u raspravu. Objasnit ću vam zašto je to tako. Jer e, ovdje su nazočni predstavnici Europske komisije koji su pripremili prezentaciju vezano uz sedmo izvješće Nikola de Michelis i Filipe Montfort, koji će nam prezentirati u deset minuta te dakle, samu viziju komisije nakon samog izvješća. Gospodin de imate riječ. Izvolite a nakon toga izvjestitelj sjeni. And... Uh, Štovana gospođo predsjednice, štovani zastupnici, zaista je puno informacije o ovom izvješću, to je teško obuhvatiti u nekoliko minuta, stoga ću se usrediti i na četiri točke. Četiri izjave e, prvo da je sama geografska struktura Evropske unije se mijenja. Druga je da socijalne razlike i dalje su na snazi, a treće što se tiče institucija i četvrta da politike su na koncu uspješne. Dozvolite sa prvim segmentom, a to je geografija koja se mijenja u Europskoj uniji. Što se tiče samog izvješća, vidimo da se konvergencija ipak odvija u Europi, e, članice, isto tako i regije, a isto tako i središnja istočna Europa raste ubrzano. Još postoji čitav niz e, etapa na tom putu kako bi se na neki način poboljša njihova ukupnost e, situacije, međutim trend je pozitivan i ide u dobrom smjeru. Ono što se događa je da imamo divergirajuće faze razvoja, prije svega kad je riječ o eurozoni vidimo u nekim od ovih zemljovida u Europi koji su ne tiču samo južne Europe, već i nekih drugih segmenta koji se nalaze u poteškoćama, a to je sve uvjetovano kroz industrijsku specijalizaciju, kroz razinu obrazovanosti same radne snage, e, isto tako i što se tiče koncentracije gospodarske aktivnosti u e, padajućem gospodarstvu. A sve ovo govori o središnjem zapravo stupici u samom prihodovnom strukture. Niti su te regije u mogućnosti konkurirati onim najjačima, jer nemaju kapacitet to, ali nisu ni u mogućnosti konkurirati niti onih nižih i manje razvijenih regija toga što ne mogu sa svojom troškovom strukturom radne snage sudjelovati u ovoj e, natjecanju. Ono što je važno i što je najvažnije kao poruka je upravo ta ova geografska struktura Europske unije se mijenja i zbog toga bi zapravo trebala i politika kao takva reflektirati se na same ove procese koje se odvijaju. Druga izjave, a to je da socijalne razlike i dalje opstoje vi ste čuli da je zapravo stupanj zapošljavanja na najvišoj razini e, u svim vremenima da se nezaposlenost smanjuje. Međutim, e, izuzetno visoka razina prosječnog, e, kada pogledamo detalja ovih brojki, vidjet ćete da postoji čitav niz područja u Europskoj uniji gdje zapravo imamo socijalnu nejednakost, imamo još uvijek visoke stope nezaposlenosti, još uvijek više od onih prije krize, te isto tako isto stopa nezaposlenosti, a odnosno stopa zaposlenosti još uvijek je na vrlo, vrlo niskoj razini. E, treća izjava je dakle da institucije ipak imaju svoju ulogu. Možda to nije novina, ali u posljednjim godinama vidjeli ste da komisija zapravo je postala usredotočena na to da zapravo su potrebne solidne institucionalne okviri, administrativni okviri u provođenju politika i zbog toga je stvoren isto tako je postupak samih strukturnih reformi, a isto tako i zbog čega imamo i, e, task za implementaciju implementaciju bolje politike, te isto tako neke planove za administrativne reforme u članicama. Sve ovo postaje sve važnije i važnije i imate jedan vrlo zgodan grafikon koji prikazuje povezanost administrativne strukture i isto tako stupnja učinkovitosti i rasta povezan sa ovim promjenama. Još jedna izova politika djeluje, što znači ne samo da djeluje zbog makroekonomskog učinka, imate neke zemljovide koje ukazuju na to, koje ukazuju na porast BND. DP-a po stanovniku u članicama, ali isto tako možemo kazati da politika uspjeva postići svoje rezultate zbog toga što se javne investicije uspjevaju održati na visokoj razini u usporedbi sa najcrnjim godinama iz godina krize. I isto tako ne smijemo zaboraviti ni pošto koju je ulogu odigrala same politike, te isto tako i ulogu samih politika, učinkovitost samih politika, bilo da je riječ o nacionalnim politicima ili drugim segmentima ili kombinacija koja se kreće u istom smjeru. Želim završiti sa jednim izjavom koju bih eh, dao na kraju, a to je da na samom kraju svega eh, ključ ovog izvješća je želimo razumjeti što se to događa u Europi, dakle ono što se neki, kod nekih naziva geografija nezadovoljstva. Ako pogledate teritorijalnu razliku, ako pogledate ono što se događa na e, nižoj razini od nacionalne, na regionalnoj razini, a isto tako ne samo unutar regija ove razlike koje se događaju već između različitih e, dakle središnjih e, e, dakle samih okolišnih područja te isto tako i područja ruralne naravi. Stoga moramo vidjeti i uvijek se prisjetiti same teritorijalne dimenzije, ako želite da ih tako nazovemo, kada je riječ o gospodarskim i svemu onome što se događa i naravno razvijajući pritome politike koje će upravo i ono što je povjereni povjerenik Oettinger kazao, razvijati politike koje će upravo odgovoriti na sve ove trendove i dati jasne i nedvosmislene zaključke. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Montfort, da li uzeti riječ? Ne. Dajem riječ e, izvjestiteljima u Sijeni. Gospodin Breso, izvolite. E, grazie, presidente. E, Hvala. Hvala. E, hvala našem e, izvjestelju i gospodinu Demikelisu za sve primjedbe što se tiče onoga što nam je rekao izvjestitelj, a e, isto tako ono što nam je rekao gospodin Demikelis koji nam je dao stanje situacije. Nova buduća kohezijska politika bit će prva nakon razdoblja od jednog desetljeća teške krize u Europskoj uniji. Analiza onoga što se događalo u ovom razdoblju mislim da je od temeljne važnosti kako bi se mogla predvidjeti buduće programsko razdoblje. Dakle, ne trebamo više imati samo konvergenciju među onim regijama koje su više u odnosu na one koje su manje razvijene. Trebat ćemo imati politiku koja će morati uzeti u obzir sve ono što se dogodilo u ovom kriznom razdoblju. Radilo se o krizi koja je krenula iz financije, a zapravo došlo je do uništenja jedne prošle ekonomije koja je možda u Europi možda i kaskala malo e, pred nekim drugim e, gospodarstvima, ali u svakom slučaju sve je to e, stubokom promijenila kriza. Nova europska geografija ne može se isključivo zasnivati na prihodu, već e, kao što vidimo u samom izvješću koje nije možda u svom sažetku onoliko očita kao što nam je rekao gospodin De Michelis. Treba dakle shvatiti kako dolazi do ogromnih promjena situacija u Europi, kako se sve više nagomilaju nakupljeni problemi. I moramo shvatiti gdje se sada nalazimo. Nakon deset godina ogromne krize ka, kroz kakvu Europa nije prošla nakon drugog svjetskog rata. Nitko nije mogao vjerovati da će doći do deflacije, jer deflacija je nešto što to nitko nije vjerovao da će se moći dogoditi, gotovo da se o njoj nije niti više govorilo niti u udžbenicima ekonomije. Dakle, kriza je dramatična u mnogim sektorima. Ja ću se sada ovdje ograničiti na ovo prvo čitanje, ali kasnije ćemo o tome morati raspraviti s izvjestiteljem, kada naravno izradi izvješće. I ja smatram da moramo shvatiti što to u onim regijama koje su u Europi razvijene, ali su slabije što se tiče tržišnog natjecanja. Jer moram reći da 10 godina mjera štednje kombiniran s krizom je u velikom broju država značio smanjenje ulaganja, dakle smanjenje mogućnosti istraživanja i inovacije neke regije u Europi koje su vrlo značajne, koje imaju jako velike proizvodne kapacitete koje su uvijek bile bogate, ali sada vidimo da apsolutno svi pokazatelji tamo pokazuju slabost. Što samo navodi vodu na mlin one teze e, koju svi podržavamo da situacija nije samo da oni najsiromašniji trebaju doći u prosjek. Problem je u tome što se kod prosječnih regija također vide slabosti i to bi mogao biti problem kasnije u Europi. Još jedna stvar koju su citirala oba izvjestitelja, a to je da unutar samih regija, pa čak i unutar bogatih regija, dolazi do polarizacije. A reći polarizacija jest e, nešto e, teško jer imamo problem ruralnih područja, zatim e, planinskih područja, udaljenih područja koje imaju i neke zajedničke, neke različite karakteristike. Zatim moramo vidjeti recimo tamo javni proračunija i druge stvari sada su rezultirali napuštanjem mnogih javnih usluga. A e, u e, ruralnim područjima, planinskim područjima i udaljenim područjima koje predstavljaju ništa manje nego 70% europskih teritorija, vidimo zapravo do, dolazi do opustošenja tih regija. Dakle, nema samo ovdje polarizacije u gradovima primjerice svjedoci smo velikog problema gradskih periferija i tu je problem strukturne prirode. U posljeratnom razdoblju Europa se vrlo brzo gradila. Gradovi su bili razrušeni i onda su se na brzinu izgradili i obnovili. Sada je prošlo više od 70 godina od drugog svjetskog rata, pa je jasno da te e, zone koje su bile vrlo brzo izgrađene kako bi ljudi imali krov nad glavom, one su sada jednostavno e, postale e, problematične, dakle nisu više u dobrom stanju i tu se javljaju mnogi problemi. Dakle, i na to treba dati odgovore. Iako, kao što je rekao izvjestitelj, imamo vrlo zahtjevne vremenske rokove, ipak moramo uključiti sve s ova pitanja. S jedne strane trebaju sredstva, ali s druge strane potrebno je također pristupiti tim temama i tim razlikama. Možda na način e, da će e, kohezijska politika trebati na fleksibilniji način e, E, pristupiti teritorijima. Ne može samo reći digitalizacija je dobra za sve, ali činjenica jest da do nje ne dolazi na isti način u ruralnim i urbanim područjima, a to isto vrijedi za mnogo drugih politika. Moramo pogledati kakvi modaliteti postoje i na koji način će se ostvarivati ciljevi koji će biti zacrtani. Postoje i problemi vezani za interventne kapacitete regionalnih i lokalnih sustava. Ako je tomu tako, onda se mora ići više od nuđenja samo instrumenata tehničke pomoći. Ne, tu je potrebno da zajedno s državama se e, uhvati u koštac s problemom o tome kako da lokalnu i regionalnu upravu opremimo da se bude mogla nositi sa sadašnjim i budućim izazovima. Trebamo im se ponuditi stručna pomoć, ali također i e, moraju biti solidnije obučeni s obzirom njihove potrebe. Drugi je pak problem, problem nezaposlenosti. Dio toga vezan je za krizu i e, manjak prihoda koji će se u određenoj mjeri apsorbirati kada kriza prođe. Međutim, tu postoje također i strukturni probleme. S jedne strane, nestabilnost i e, prekarnost e, rada tamo i gdje ima radnih mjesta, primjerice u Njemačkoj a nezadovoljna Europa raste i iz toga što je velik dio novih radnih mjesta vrlo prekarno i vrlo često odgovara jednoj tako low cost kategoriji. I e, tu e, zapravo imamo i niski, nisku pomoć. Je li došlo problema s prevođenjem? Ne, sve u redu, čini se. Ne, ne, nemamo problema s prevođenjem. Međutim, imamo problema s time da dugo govorite, nema toliko vremena. E, dobro, završit ću. Rad postaje, dakle, vrlo low cost prirode, a i pomoć postaje tako nisko e, budžetna i e, potrebno je dakle krenuti ka inovacijama jer će to moći smanjiti ne, nezaposlenost. E, morali bismo razmotriti to kako društvo koja ide prema velikoj mehanizaciji i robotizaciji, dakle kako takvo društvo može otvarati radna mjesta i ljudima omogućiti da od toga žive. Hvala lijepa. Gospođa Tomašić, izvolite. Gospođo predsjednice, e, iznimno mi je drago što je i Europska komisija, to jest povjerenica Kretu u listopadu 2017 u sedmom izvješću kohezijske politike naglasila važnost rješavanja problema manjka povjerenja. Manjak povjerenja lokalnih vlasti prema centralnoj i obrnuto predstavlja veliki problem za Hrvatsku uniju i e, za Europsku uniju, ispričavam se, i uvelike otežava proces povlačenja EU sredstava. Pozdravljam politiku na razini EU-a čija su tri glavna cilja iskoristiti prednosti globalizacije, nikoga ne zapostaviti te podupirati strukturne reforme. izvješće pokazuje da regije rastu ali ne istim tempom. mnoge regije čiji su gospodarski rezultati blizu prosjeka eu a zapele su u zamci srednjih prihoda. javna ulaganja u eu i dalje su ispod razina prije krize a regije i države članice trebaju još veću potporu kako bi se suočile s izazovima utvrđenima u dokumentu za razmatranje o budućnosti financija eu a s digitalnom revolucijom globalizacijom demografskim promjenama i socijalnom kohezijom gospodarskom konvergencijom i klimatskim promjenama. nekima od tih regija globalizacija je dosad donijela samo troškove a ne i korist te se regije često suočavaju sa znatnim gubitkom radnih mjesta i nisu u mogućnosti transformirati svoju industriju. Tim će regijama biti potrebna dodatna financijska potpora za stvaranje radnih mjesta i provedbu strukturnih promjena. Kako bi opstale u globaliziranom gospodarstvu regije trebaju modernizirati svoja gospodarstva i stvarati vrijednost. Budući da trenutano tek nekoliko regija eu a moe posluiti kao uspješan primjer potrebna su dodatna ulaganja u inovacije i digitalizaciju. osim financijskih sredstava trebalo bi poticati i povezivanje istraivakih centara poduzeća i usluga. posebno bih htjela istaknuti kako se neke regije suoavaju s novim i masovnim egzodusom. S druge strane, mnogi su gradovi pod pritiskom zbog doseljenika u potrazi za boljim izgledima za budućnost, uključujući migrante. Iako je stopa zaposlenosti u EU rekordno visoka, stopa nezaposlenosti i dalje je viša nego prije krize, a posebno među mladima. Još jedan veliki izazov s kojima se treba suočiti, naravno veliki broj država članica, su strukturne reforme poboljšanje javne uprave povećava konkurentnost rast i utjecaj ulaganja. u sedmom kohezijskom izvješću potvrđeno je da bi moglo biti potrebno pojačati vezu između kohezijske politike i gospodarskog upravljanja eu a kako bi se pružila potpora reformama za okruženje koje potiče rast. hvala Mr. Van Miltenburg. Hvala. Gospođo predsjednice, na prvom mjestu mislim da je izuzetno dobro izvješće i drago mi je što se više pažnje posvećuje upravo mogućnostima da se razvija kohezija prije svega kad je riječ o rubnim područjima Europske unije. Što se tiče nezaposlenosti, nezaposlenost je iznad razine e, prije krize i mislim da treba nam tržište rada koje valja reformirati, a isto tako i jedan prekogranično tržište rada u pograničnim regijama to bih rado vidio da se ponovno pojavi u izvješću gospodina Šmona. Potpuno je jasno da imamo nedovoljno su ulaganja u područja inovacije i isto tako digitalnih eh, dakle, kvalificiranosti, su investicije i u dakle eh, niskougljične emisije, kako smanjiti emisije u transportnom sektoru. Prije svega, kad je riječ o razdoblju nakon 2020. godine, trebamo se fokusirati na ovo područje. Ne možemo učiniti sve sa kohezijskom politikom, ali možemo se usredotočiti na neka razdoblja. Kako poboljšati upravljanje? E, naime, jako je jasno da kvaliteta upravljanja mora imati isto tako strukturna reforma, možemo rasti samo i imamo kohiziju u Europi ukoliko ćemo implementirati i implementaciju strukturnih reforma. Ako pogledate u izvješću, uzmite e, stranicu 138. koja pokazuje učinkovitost i kvalitetu upravljanja u svim europskim državama i kada pogledate razlike između 96. 1996. i 2015. godine, kada govorimo o učinkovitosti vlada, vidimo Rumunjsku i Bugarsku na samom dnu ovog popisa. Izuzetno zanimljivo da se ovo poveže sa svim iskustvima nakon naše posjete i u Sofiju i Bugarsku, ali isto tako i u Kluž u Rumunjskoj kako bismo vidjeli da li su lekcije savladane. Kohizijska politika koja treba investirati u Bugarsku sa istim iznosima kao i danas nakon 2020. godine, kada su preporuke pojedinim zemljama potpuno jasne da je nedostatak mogućnosti uopće ubiranja nacionalnih poreza u takvoj državi, naravno potpuno je jasno da morate učiniti nešto, ne možete ići istim ovim smjerom. Znači, prvo su strukturne reforme, a onda posebne preporuke za zemlje i kako bismo upravo učinkovitost e, upravljanja i vlada imali kao na neki način upravljanje. Što znači e, ne možete tražiti veća sredstva, a da pritom kvaliteta upravljanja nije na zavidnoj razini. To je ono što moramo s jedne strane učiniti strukturne reformama i s druge strane opet strukturne reforme. Hvala lijepo. Sljedeći na popisu u ime zelenih je gospodin Rope. Hvala lijepa. Izvješće o koheziji ove godine je vrlo zanimljivo. U tom izvješću ipak imamo i statističkih podataka koje zabrinjavaju. S jedne strane, dobro je da se smanjuje razlika među pojedinim regijama, a da mnoge regije napreduje. Usmjerili smo se i na gospodarski rast, ali pogledajmo statističke podatke. U razdoblju od 2015. godine BDP najmanje razvijenih regija je bio blizu europskom prosjeku jer je produktivnost bila veća. Međutim, u tim regijama smanjila se zaposlenost. U tim regijama e, moramo reći da bruto domaći proizvod nije dosegao razine koje imao prije krize. Mora nas zabrinjavati također i činjenica da e, zbog načina na koji naši sugrađani procjenjuju kohezijske politike. Smatram da je uspjeh kohezijske politike onaj koji se može mjeriti time ostaju li građani, odnosno stanovnici u svojoj regiji. Pogledamo li pomnije situaciju, vidimo da e, mnogi e, građani zapravo odlaze i e, tako neposredno zapravo glasaju. Oni odlaze jednostavno u regije gdje smatraju da će bolje moći živjeti. Treba analizirati zato razloge iz kojih ljudi odlaze iz svog kraja. I moramo pokušati smanjiti to što oni odlaze. Moramo proučiti je li kohezijska politika uspješna ili neuspješna i nadam se da će se izvjestitelj više koncentrirati na e, ispitivanje toga i ja ću pridonijeti amandmanima. Ja samo mogu reći par riječi o e, sedmom kohezijskom izvješću Europske komisije. I tu uočavam puno kontradikcija. E, Europska kohezijska politika je glavna politika investiranja u Europskoj uniji gdje vidimo 8,5% e, izdvajanja iz um, javnih politika, dok u nekim zemljama to dostiže i 50%. Govorimo ovdje o europskom javnom dobru. S druge strane, iako se uviđa da u postotku BDP-a koji se smanjio za vrijeme kriza, gotovo uopće nema povećanja. Ipak u sedmom e, kohezijskom izvješću uopće se ne spominje članak 23. Dakle, niti mogućnost izmjene tog članka što bi u ovoj uredbi zapravo i bilo moguće. Bez obzira na ono što smo vidjeli da se prošle godine događalo sa Španjolskom i s Portugalom, vidimo da se sankcije uopće nisu primjenjivale. A nadamo se da ćemo ipak kao E, su zakonodavci uspjeti dati konkretne jake preporuke. Baš e, kao kada smo glasali protiv makroekonomske uvjetovanosti. Htjela bih jednostavno reći da komisija uopće nije uzela u obzir naše stavove. Po ko zna koji put tražim kolege da se usmjere na razloge problema i povezivanje i politike sa europskim semestrom. Na taj način se mogu sasvim izbaciti nepravedne kazne kako za regije, tako i za projekte jer nisu regije te koje su uzrakovale dugove. One pak uz pravične politike i dobre politike mogu postati dio rješenja. Kada budemo imali prijedlog izvješća naše kolege, onda ćemo ući u više detalja, naročito kada budemo govorili o nezaposlenosti mladih. Za kraj ovog prve razmjene mišljenja mislim da je dobro podsjetite kako buduće razmišljanje o financiranjima da e, moramo reći da e, manjak e, institucionalnog neimplikacije implikacije koči ekonomski razvoj. Treba vidjeti kako se upravlja strukturnim reformama i treba proučiti upravne kapacitete. Traži se naravno da se poboljša učinkovitost upravnih kapaciteta kako bi oni pružali više usluge građanima. Ali tu su i reforme kojima bi se trebale poboljšati mnoge mjere, čak i borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza, ali moramo paziti e, kako se ne bi ugrozili e, korisnici. Došlo je do mnoge e, reformi u mnogim državama poput moje koje su ne samo štetne već zapravo samo povećavaju ekonomske i socijalne razlike među teritorijima i unutar teritorija. Hvala lijepo. Ne vidim da se više itko javio za riječ. Je, ipak, ispričavam se. Gospodin Novakov, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Na početku bih se želio zahvaliti gospodinu Šu na ovom izuzetno teškom radu i složenom radu vezano uz ovo izvješće. Vjerujem da će rezultati i ishodi biti zaista dobri kao i uvijek. Ne bih kazao da ovo sedmo kohezijsko izvješće eh, ide u jednom ili drugom smjeru. S jedne strane može biti kontroverzno, a s druge strane daje ipak neke rezultate i konkretne prijedloge. Možda bih volio vidjeti više ovakvih konkretnih prijedloga, ali mm, nadam se da će eh, se oni upotpuniti. sad, tako kad je riječ e, o budućnosti kohezijske politike moramo e, iskoristiti e, sedmi kohezijski okvir kao osnovu, kao buduće, dakle činjenice koje se temelje na prethodnim događajima. Možda moramo stvari povećati, uvećati, možda moramo vidjeti koji su kriteriji za moguće eventualne mogućnosti korištenja kohezijskih fondova no, kada bismo pogledali pojedine konkretne primjere, moram biti jasno ne daje nam ukupnost cijele slike. Primjerice, jedna od država koju dosta dobro poznajem i koja se spominje, a činjenica da postoji nedostatak ubiranja poreza. E, Bugarska koja je povećala, odvostručila svoj PDP, možda je to ipak put kojim treba kročiti. E, imamo višak proračunskih sredstava uz naravno naplatu samih e, poreza. A Isto tako možemo vidjeti da i tijekom naše misije u Bugarskoj mogli smo vidjeti da je to jedna od država koja zaista u velikoj mjeri crpi fondove i koji e, detaljno radi na tome. A još nešto što bi eventualno i preporuke za pojedine zemlje e, svakako se poštuju u Bugarskoj, to je činjenica i nikada nismo prešli preko 3% e, dakle, deficita u proračunu, a ne želim spominjati jednu ili drugu vladu koja je pratila ova pravila ne prekoračujući pri tome 3% proračunski deficit, dok s druge strane postoje države koje to ne poštuju. Želim kazati da izvješće dobro, koje se može koristiti kao dobar ishod, ali ovo nije Biblija. Moramo uopće uzeti u obzir i jednu širu sliku i perspektivu. Hvala lijepa. Gospodin Howard, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. E, kroz razdoblje postajanja Europske unije, jedan od uspjeh je upravo kezijska politika unutar Europske unije i svakako moramo vidjeti koje su poteškoće u kraćim periodima. Međutim, upravo ta politika će u budućnosti dati svoje rezultate. Želim pozdraviti ovo izvješće i sedmo izvješće koje isto tako i ono što je povjerenik Oettinger istaknuo jednom točaka koje je nas pomenuo, a to je ticanje budućnosti i kako bogatija područja u Europskoj uniji koje su zapravo uključene u kohezijsku politiku, kako ono doprinese na dvije razine. S jedne razine, dakle, bogata područja su zaista teška da se osiromaše. Znači regija koja ipak imaju svoje neke džepove siromaštva i koje moramo uzeti u obzir. Europska unija ili kroz regionalne vlade ili kroz e, specifična područja žele djelovati i ostat će ta područja i nadalje svakako u dnevnom redu ovih regija. Ali te regije trebaju isto tako mogu doprinijeti na široj osnovi kako bismo stvorili jednu kohezijsku mrežu te isto tako e, one regije koje nisu dovoljno razvijene kako bi razvijali svoje gospodarstvo i trgovinu te isto tako i e, sudjelovali u trgovini sa bogatim područjima. A to pak iziskuje jedan pametniji pristup infrastrukturnoj politici koji je zapravo pokretač kohezijske politike kroz u Europsku uniju, kako isto tako i digitalna infrastruktura se mora razvijati u mrežnom smislu, te isto tako i fizička infrastruktura koja se razvijala u budućnosti, jer upravo to će biti put u budućnost. Drugo, a na trećem mjestu, e, povećanje mogućnosti i da se zapravo politike u sve apsorbiraju, kao što je to politika zapošljavanja, upravo to možemo stalno čuti od e, dakle, onih e, lokalnih struktura i vlasti koji žele sudjelovati u tome kako bismo omogućili na nebirokratski način sudjelovati u tome, a da pri tome imamo ipak i sigurnosne mehanizme koji će u pogledu zapošljavanja ostati na snagu. Što se tiče odbora za proračune koje u četiri sata ujutro, kao što je povjerenik Ettingen kazao, do postiglo kompromis, zapravo budućnost će biti zaista teška, to moramo istaknuti, a pametnije financiranje sigurno će postati jedan dio ovog e, kompletnog segmenta. A još e, jedna negativnost e, svakako treba istaknuti, a da samim time što se povećavaju porezi i porezni izbori prihoda, to će svakako utjecati na kohezijsku politiku i mislim da je to iluzija. Biće potrebno da se koriste drugi financijski instrumenti nego li da se e, besporetna sredstva i ostala sredstva koriste. Zapravo moramo promisliti o tome. Mislim da budu budućnost e, će biti zaista i jedna od najvećih e, područja uspjeha u kojoj Europskoj uniji postižemo upravo u koheziji i u kohezijskim politikama. Hvala lijepa. Gospodin Van Nistelrooy. Biću vrlo kratak. E, razgovarali smo s povjerenikom za proračun i pritom moramo voditi računa o ovom izvješću. U izvješću se govori o teritorijalnoj suradnji i o prekograničnim aspektima. E, neki od kolega spomenuli su to. Ima tu jako puno stvari. Međutim, može li naše sedmo izvješće o koheziji biti sljedeći korak prema propisima. E, već imamo elemente izvješća gospođe Westfall. E, trebamo vidjeti koje tu sastavnice postoje u kontekstu sedmog izvješća i onda moramo provjeriti možemo li tu biti konkretniji. E, veliki rizik sedmog izvješća o kohezijskoj politici povezan je sa preko tisuću amandmana. E, imali smo izvješće 63, ja sam bio izvjestitelj. E, tu smo se bavili sporazumima o partnerstvu između komisije i država članica i regija onda smo kasnije radili na pojedinim elementima i pojednostavljenju. Tako da je najveća greška koju bismo mogli učiniti je da sve udvostručimo i da sve imamo dva puta, tri puta. Možda o tome možemo razgovarati na sastanku koordinatora. E, ne bismo ovdje trebali vući u svakom smjeru i krenuti u svim smjerovima odjednom. Moramo ozbiljno shvatiti neke poruke. Ovdje postoji šansa i postoji samo jedno izvješće, jedno veliko izvješće na kojem možemo raditi prije višegodišnjeg financijskog okvira, a to je upravo ovo izvješće po mom mišljenju, jer ono se savršeno uklapa u e, vremenske planove i to će nam onda omogućiti E, da izvučemo maksimum iz ovog razdoblja od 14. do 20. Imamo podloge koje su potrebne, ali negdje u konkretan tekst bismo trebali nešto dodati e, što bi onda mogli preuzeti zakonodavci, što bi mogla preuzeti komisija. U ovoj fazi smatram da ne bismo sa raspravom ići sve dublje i dublje, nego bismo E, trebali iznaći nešto što bi u kohezijskoj politici moglo dovesti do šire političke rasprave na plenarnoj. E, to je upravo rekao i zadnji govornik. Moramo ići u nekim smjerovima. Od nas se očekuje da, se stvar, da osiguramo modernizaciju. Možda je to pravi put. E, I zapravo se postavlja pitanje kakvu vrstu izvješća želimo izraditi i možda e, bi se ta ideja mogla preuzeti. Koliko vidim, e, nitko se više nije javio za riječ. Žele li e, izvjestitelji reagirati? Da, izvolite. Želi li komisija reagirati? Da, hvala lijepa. Kao prvo, osvrnuo bih se na strukturne reforme. E, moj je dojam da vrijeme u kojem je kohezijska politika funkcionirala u neovisnom svemiru, potpuno neovisno od europskog semestra, ta su vremena prošla. Međutim, ovdje postoji pravo pitanje. Kada govorimo o reformama, pitanje je o kakvim reformama govorimo. E, govorimo li o reformama koje su potrebne kako bismo osigurali pametno trošenje sredstava? Trebamo li jačati kapacitete, administrativne kapacitete i tako dalje? Govorimo li o onim reformama koje su obuhvaćene mehanizmom ex ante uvjetovanosti? Jesu li one potrebne kako bismo osigurali učinkovitost? Ili želimo ove šire reforme kojima trebamo osigurati funkcioniranje ove politike? O tome treba voditi raspravu kako bismo naprosto izbjegli da se ova politika pretvori u neku vrstu financijskog instrumenta kako bi se sankcionirale one države članice koje ne provode reforme. U svakom slučaju to je rasprava koja je potrebna i koja je vrlo važna. Druga stvar koju bih istaknuo, u ovoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru, o proračunu, postoji neka čutna dihotomija između kohezija s jedne strane i investicija s druge. Kada govorimo o koheziji, tu se radi o investicijama. To nije nešto što je izolirano od onoga što se radi u području prometa, klimatskih promjena, zaštite okoliša, socijalne uključenosti. To je ono što se provodi u sklopu ove politike i e, to pokazuje i ovo izvješće. Koja je tu razlika, a to ste jasno izrazili? U ovoj politici postoji drugi mehanizam za upravljanje i e, sama struktura politike je drugačija, razlikuje se od drugih instrumenata. Međutim, e, time rješavamo iste stvari i bavimo se prioritetima Europske unije i zato je jako važno to jasno dati do znanja kako se ne bi stekao pogrešan dojam u smislu da je kohezijska politika nešto što je izdvojeno i nema veze s onim raspravama koje se vode u sklopu nekih drugih foruma oko pitanja što trebamo učiniti u sklopu proračuna i koji su prioriteti. I na posljedku što se tiče vremenskog plana, naravno što god možete učiniti kako bi se stvari ubrzale, to je važno jer sada je pravi trenutak da se utječe na ovu raspravu. Sada u naredna dva, tri mjeseca prije nego što se ova ideja iskristalizira i prije nego što komisija podnese ovaj prijedlog, a to će biti prije kraja svibnja. Hvala lijepa. E, gospodin Joan, želite li uzeti riječ? Evo samo par riječi. Najprije zahvaljujem izvjestiteljima koji su govorili i kolegama koji su već sada izrazili stajališta i prioritete koji su za njih važni. U ovoj fazi mogu samo reći da mi ih je bilo drago čuti i da će mi biti drago s njima surađivati. Jedna stvar koja je na kraj rečena, a to je su vremenski raspored i rokovi koji su vrlo gusti da moramo iskoristiti ovaj, e, ovo izvješće da e, damo jaku poruku kako da općenito govorimo o toj politici, ali tako moramo ući i u pojedinosti. Moramo dakle raditi zajedno i ja sam vrlo otvoren da sa svakim od vas surađujem kako bismo razradili sve te ideje. Hvala. Hvala vam lijepa. Ideja je da odbor za regionalni, razvoj pripremi ovo izvješće prije nego što vidimo prijedlog za višegodišnji financijski okvir. I upravo zato imamo razmjenu mišljenja o nacrtu izvješća i to predviđamo za veljaču 2018. amandmani do kraja veljače, a nakon toga ćemo moći glasovati na ovom odboru u travnju to znači da ćemo imati stajalište ovog odbora temeljem zaključaka iz sedmog izvješća o kohezijskoj politici, a to će se odnositi i na budućnost i naš je plan da to imamo do kraja travnja. Ja se nadam da će izvjestitelje i izvjestitelji u sjeni uložiti trud i da ćemo dati doprinos svi mi koji smo zainteresirani za izradu ovog izvješća. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u raspravi. Ovo bi dakle bio vremenski plan, a sada nastavljamo dalje sa našim dnevnim redom. Sljedeća je točka, točka razno. Ima li nešto po točkom razno? Ne, koliko vidim to nije slučaj. Stoga bih vas podsjetila da će E, naš sljedeći sastanak biti 7. prosinca u 9. ujutro, a trajeće cijeli dan. E, ovime zaključujem e, ovaj sastanak u dijelu koji je otvoren za sve, a pozivam koordinatore da ostanu u dvorani kako bismo nastavili s radom. E, Imaćemo dakle sastanak koordinatora. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujem sastanak odbora za regionalni razvoj.